Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobar dan, dame i gospodo. Izvolite sjesti, molim vas. And we can begin our meet. Započet ćemo sa sastankom. we begin already? Yeah. Možemo li početi? All right. I open the meeting of the Regi Committee for, for... Dobro, otvaram sastanak odbora Regi za danas. Prva točka na dnevnom redu usvajanje dnevnog reda. Moram vas obavijestiti da sam dobila ispričnicu dvoje kolega. Gospodje Gospođa Vana sudjeluje na izaslanstvu odbora za prava žena u Njurku, tako da još nije došla u Briselja. gospodin Dojč ima važne obveze sutra u Mađarskoj. Što ga sprečava nazočiti? Evo imam ovdje pismo rasprava. Radi se o sutrašnjem danu. Dobro, ispričavam se. Dakle, gospodin Doć je ovdje sada, danas, ali sutra ga neće biti. Iz tog razloga imamo promjene u dnevnom redu, tako da privlačim vašu pozornost na promjene u dnevnom redu sastanka koji imate pred sobom, jer zbog ovih važnih e, događaja sutra, gospodin Dojč neće moći nazočiti sutrašnjim sutrašnjem jutarnjem dijelu sastanka, tako da je zahtijevao, zamolio da se glasanje o njegovom nacrtu mišljenja odgodi za sastanak našeg odbora u četvrtom mjesecu. Dakle, uz ovu izmjenu možemo li usvojiti prijedlog dnevnog reda? Da, mislim da možemo. Usvajamo sastanak od 15. zapisnik 15. i 16. veljače, zapisnik je dostupan online, znate da je cilj dakle spasiti, uštediti papir i spasiti drveće. Dakle, ukoliko ne bude bilo nikakvih prigovora tijekom današnjeg sastanka, smatramo ove zastupnike usvojenima. Nema komentara. Nemam nikakvih osobitih obavijesti za vas danas. Tako da možemo započeti s prvom točkom dnevnog reda, a to je radionica o pojednostavljivanju i kohezijskoj politici. Dakle, pojednostavljivanje uporabe Europskog strukturnog investicijskog fonda je važna točka za nas. Nakon dnevnog saslušanja 15. 10. i rezoluciji parlamenta u 11. mjesecu i razmjene gledišta sa gospodinom Kalasom koji je predsjednik skupine na razini za pojednostavljenje koji smo održali u sastanku veljači. Opet ćemo se baviti dakle danas ovom važnom temom. Regi je tražio od odjela za istraživački rad koji podržava dakle naš rad da se da organizira radionicu o pojednostavljivanju i kao što ste mogli vidjeti čućemo određeni broj stručnjaka kako izbave ovim pitanjem. Ja ću predstaviti ovu radionicu, onda ću predati riječ našim gostima. A nakon njihovog izlaganja predat ću riječ zastupnicima odbora regiji za pitanje i komentare. I naravno moće će se očitovati predstavnici Europske komisije. Imamo goste također i iz eh, odbora regija, te ću rado saslušati i njihove stavove jer odbor regija organizira čitav niz radionica koji se bave pojednostavljivanjem, politikom pojednostavljivanja. Dakle, Pojednostavljenja u kohezijskoj policiji uvijek e, su bila važna stavka za Europski parlament i odbor regije, osobito kada se radi o korisnicima. Pojednostavljivanje je važna tema u sveukupnom kontekstu poboljšanja i ostvarenja rada na kohezijskoj politici, ostvarenja boljeg učinka, smanjenja e, upravnih e, i administrativnih opterećenja, bolje korištenje ljudskih resursa i smanjenje rizika. Novi regulatorni okvir za razdoblje 2014-2020 i program pruža mogućnost da se smanji administrativno opterećenje za korisnike te da se pojednostavi pristup strukturnom i investicijskom fondu. Usprkos svim naporima kako bi se smanjio ta administrativna administrativni teret izgleda da e, je kohezijska politika postala više birokratsko, dodatno birokratsko opterećenje i da e, je potrebno uložiti i utrošiti više vremena. Dakle, 2015. godine odbor regiji je odlučio već analizirati neke mogućnosti pojednostavljenja. Važno je naglasiti da je složenost e, ovih politika djelomično ukorenjen u zakonodavni okvir e, koji, kojim se upravlja EFSU-om, što više i e, druge političke oblasti kao što je tržno natjecanje smatraju dodatne poteškoće glede usložnjavanja postupka postupaka. 26. 11. Europski parlament ponovio je značaj dodatnog pojednostavljenja kohezijske politike te naglasio činjenicu da upravljanje, izvješćivanje i glede EFSU-a da su dosta e, zahtjevni složeni osobito za one institucije koje nemaju zadovoljavajuće e, upravne kapacitete. Dakle, naloženo je da se napravi analiza o ovome svemu, te danas e, ćemo vidjeti prve rezultate tog istraživačkog rada. Radionca će se usredotočiti na sljedeće teme, smanj, ekoheziju, osjeća pojednostavljivanja troškova, konkretna situacija u određenim državama članicama, glede administrativnog opterećenja, odbor regija će također predstaviti svoje mišljenje. Dakle, ovo je bio jako kratak sažetak ove teme i uvodno izlaganje za našu radionicu. Kao što je običajno raspolažemo s jako malo vremena, tako da ću zamoliti govornike da se doista strogo drže zadanih vremenskih okvira, te da ne traju duže od 7-8 minuta, jer imamo čitav niz izlaganja danas, a ukoliko želimo saslušati sve goste i imati mogućnost držati razgovor, odnosno dijalog sa predstavnicima odbora regije, moramo biti dosta strogi. Dakle, najprije ću dati riječ gospodinu Rolandu Blumeru, direktoru Blumer Sons koji će govoriti o e, pojednostavljenim e, opcijama pojednostavljenja troškova u praksi. Dakle, izvolite imate riječ. Najprej hvala gospođo Mihajlova. Nastojat ću se držati e, ovog vremena. U biti ono o čemu govorimo ovdje jeste jedna kratka studija koju je koju smo dobili od e, u 12. mjesecu. Dakle, evo, napravit ću jedno, jedan uvod, reći par riječi o onome s čim ste vi svi upoznati, dakle, kakve su to pojednostavljene opcije pojednostavljenja troškova i e, predstavit ću vam neke prezaključke. Dakle, evo, bit ću, kratak. Ono što, što je to što smo htjeli vidjeti, dakle, kakva je, kako se koriste te opcije pojednostavljivanja troškova državama članicama tijekom programskog razdoblja od 2007. do 14. i do 2014. do 2020. Kao što sam rekao, započeli smo u prosincu i zaključit ćemo rad u travnju ove godine. Dakle, ovo je bilo uredski istraživački rad, ali najvažniji ono što je najvažnije jeste da ćemo moći dati doprinos e, nekim istraživačkim radima, radovima DG MPL i DG Regio. Dakle, cilj je da se sasluša poslodavce i korisnike u različitim državama članicama i da vidimo koja su njihova iskustva bila bilo u prethodnom e, programskom razdoblju ili u tekućem. Stavio sam ovdje neke zastave da vidite u kojim smo zemljama e, imali izravne kontakte s korisnicima. Gospođa Mihajlova već je spomenula ciljeve opcije pojednostavljanja troškova, dakle smanjiti administrativno opterećenje, riješiti složenost e, okvira strukturnih fondova, spomenuli ste dakle ciljeve, smanjiti administrativno opterećenja dugoročno ostvariti učinkovitiju uporabu resursa i što se tiče upravljanja i nadzora ovdje postoje tri eh, glavne stavke. Dakle, započeli smo najprije E, glede ESF-a, Europskog strukturnog fonda, isto tako Europskog fonda za regionalni razvoj. Dakle, radili smo e, u prethodnom programskom razdoblju na tome. 15 država članica koristilo je te opcije pojednostavljivanja troškova u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, dakle ERDF-a. Pretpostavljam da ste svi upoznati s ovim pojedinostima. Postoje tri glavne mm, glavna elementa koja sagledavamo u okviru e RDF-a, dakle kao prvo flat rates, jedinstvena stopa. Tu gledam utjecaj neizravnih troškova, dakle mjere se neizravni troškovi i njihovo način kako se oni prijavljuju u odnosu na izravne troškove i e, dokumentacija dakle za potvrđivanje neizravnih troškova više nije potrebna imali smo povratnu informaciju iz velikog broja država članica koje su smatrali ovo korisnim. Zatim drugi, drugi element je cijena pojedinicama. Tu imamo specifičan postupak, dakle tu je nešto gdje se mjeri, mjere satnice, obuke i to je nešto što je jasno mjerljivo. Zatim imamo paušalne iznose koji se mogu refundirati na temelju prethodno E, definiranih jedinstvenih stopa. Prvim sada na bit našeg rada. Gledamo dakle korištenje i iskustvo glede izravnih ciljeva dakle da se vidi ukoliko, da li je ovo bilo od pomoći državama članicama i korisnicima da smanje opterećenje i u kojoj mjeri je ostvareno ovo opće eh, ostvareni opći ciljevi za fokusiranje na konkretne elemente i konačno rekao bih par riječi o poteškoćama eh, koje su imale države članice, odnosno korisnici u postupku korištenja opcija pojednostavljivanja troškova. Što se tiče iskorištenosti, pripadaci za RDF bili su na raspolaganju za Europski socijalni fond u biti, dakle SF, i to nam je pomoglo da vidimo koji je potencijal e, opcija pojednostavljenja troškova. 7% je e, iskorišteno u razdoblju 2007-2013, a u tekućem programskom razdoblju 14-20 smatra se da će to biti 35% novu uz podaci iz europskog e, europskih institucija DG Regio e, smatra da ćemo moći imati na raspolaganju dosta brzo kompletne podatke odnosno puno popunije E, pitalo se država članice zašto koristite više dakle, te resurse u ovom trenutnom programskom razdoblju i tu imamo e, dva glavna argumenta koja se tiču e, bolje kvalitete regulatornog okvira. Naime, smatra se da je velik napredak ostvaren glede pravila za opcije podnestavljivanja troškova i način kako ih se može koristiti. Isto tako postoje, postoje više smjernica koje su na raspolaganju i e, dosta su rano u programskom razdoblju stavljeni na raspolaganje. Dakle, da li su, da li opcije pojednostavljivanja troškova pomažu da se smanji administrativno opterećenje? Evo ovdje imamo još dosta e, posla da vidimo dakle kakva su bila iskustva, pozitivna iskustva ili drugačija kod korisnika. No u svakom slučaju važno je shvatiti koja su praktična iskustva bila u razdoblju od 2014. i 2020. Naravno, to je dosta ograničeno jer veliki broj projekata još nije dovoljno uznapredovao kako bi se došlo do ovog postupka isplate i refundiranja, kako bismo mogli E, vidjeti koji je stvarni utjecaj, e, utjecaj opcija pojednostavljivanja troškova. A, gospođa Mihajlova je smanj, spominjala smanjenje stope e, pogreške, dakle ono što je Europski revizorski sud otkrio u razdoblju za 2000, 2007. do 2014. Sada je cilj da se ta stopa greške smanji, zahvaljujući opciji pojednostavljivanja troškova. Isto tako će se koristiti ovakav sustav i za manje korisnike, no ovdje imamo dosta dvosmislene e, informacije ljudi koji su koristili to, ali nisu u potpunosti bili zadovoljni. Što se tiče smanjenja, dakle, administrativnog opterećenja očekuje se da ćemo se moći usredotočiti više na provedbu, slijed, održavanje, održivost e, programa i glede toga svega imali smo pozitivne povratne informacije. No, nismo dobili potvrdu da je to sistematski e, bilo od pomoći. Jasno, lako je zaključiti zašto, pa zato što su korisnici različiti i osobe koje su zadužene za financijski nadzor nisu nužno uvijek imale e, dovoljno vremena posvetiti tim pitanjima. Kako biste bolje shvatili, evo ranije sam rekao da je došlo do velikog povećanja čega. No, ovi podaci kojim raspolažemo su podaci od Digi Employment o iskorištenosti opcija pojednostavljivanja troškova i kao što vidite velika je razlika između država članica. Imamo zemlje poput Luksemburga, Švedske, Italije gdje bilježimo važan važnu stopu opcija pojednostavljivanja troškova i njihove iskorištenosti, a druge poput e, Bugarske, Njemačke, tu se dosta skromno koristi mogućnost opcija pojednostavljivanja troškova. Dakle, povratna informacija država članica koje su njihove poteškoće u postupku uvođenja ovih opcija. Puno se govorilo o pravnoj nesigurnosti koju e, osjećaju države prilikom uvođenja ovih e, opcija pojednostavljivanja troškova i smatra se da regulatorni okvir pomaže glede e, jasnoći korištenja ovog instrumenta, ali i dalje smatra da postoji prostor za tumačenje e, pravila jer ne postoji nikakva eksante iskustva tako da postoji strah e, da bi neki klijenti mogli smatrati da ova metoda nije validna i tražiti povrat sredstava u određenim državama članicama bilo je potrebno promijeniti nacionalni, odnosno regulatorni, e, regionalni regulatorni okvir kako bi se pojedno, moglo koristiti ovaj, ove opcije. Zatim glavni problem jeste dosta konzervativni stavovi glede e, korištenja ovih opcija i potrebna je promjena u <laughs> mentalitetima jer ljudi jednostavno nemaju povjerenja u određenim, često glede funkcionalnosti ovoga svega. Zatim, glede one tri vrste instrumenta u nekim zemljama članicama se govorilo da pragovi e, za refundiranje su više niski, nam je bilo teško definirati te pragove jer ne postoje neki povijesno pregled e, tih pragova kako je bilo u prošlosti i teško je to e, definirati po bilo za jedinstvenu stopu, bilo za paušalni iznos. E, mi smo tražili refundiranje na temelju paušalnog iznosa, ali kad to nije u potpunosti refundirano ili kad je refundirano iznos od 80%, onda što se dešava s ostatkom, da li je to izgubljeno, to, to su pitanja koja se postavljaju. Dakle, prije nego zaključim i predam riječ kolegici, mislim da je sveukupno sagledano situacija je dosta pozitivna, idemo u pravom smjeru, puno toga je poboljšano glede e, regulatornog okvira, glede smjernica za korištenje ovih e, opcija, no imamo još uvijek e, stvari za napraviti, moramo ići malo dublje, gledati individualne opcije pojednostavljenja troškova da vidimo da li treba još dodatna fleksibilnost i da li trebamo imati neke prilagođene opcije pojednostavljanja troškova za određene države, no e, određen broj intervjua nikad nismo postavili to pitanje, ali često smo dobivali i povratnu informaciju o, o harmonizaciji između Europskog socijalnog fonda i Europskog regionalnog fonda, to nam je bilo donekle E, iznenađujuće jer smo smatrali da e, u operacijama koje pokrivaju više fondova moglo bi se ostvariti veliko pojednostavljenje kada bi se približili ovi, ova, približila ova dva regulatorna okvira jedan drugom. Dakle, eto, još jednom hvala i kao što rekao, ovo je rad koji je u tijeku. Hvala lijepa, gospodine Blumajer. Gospođa Mihajlova mi je rekla da bih ja trebao e, preuzeti predsjedanje e, za neko vrijeme zato što ima e, neku drugu obvezu. Hvala lijepa na ovim opcijama pojednostavljivanja troškova i hvala na izlaganju koje je bilo vrlo praktično. Naravno, kada se radi o provedbenom okviru, on treba biti prilagođen kada se radi o socijalnom fondu, ESF-u e ili e RDF-u. Drago mi je čuti takvu poruku. Bilo bi lijepo da smo čuli i ranije takvu poruku, ali nažalost još uvijek imamo puno posla. Nastavit ćemo dalje sa e, gospođom Schönhofer o e-koheziji i na koji način nam e-kohezija može e, pomoći kod pojednostavljenih postupaka. Hvala vam lijepa i hvala što ste e, preokrenuli ove slajdove zato što bi bilo vrlo teško bez toga šaljemo vam prve rezultate jedne studije o ekoheziji koju, koju provodimo i e, tražili su me da vam predstavim e, sam pojam ekohezije. Što to znači? Koji pojam stoji iza toga? Što znamo o tome u kojem je sada stanju? I da vam dam neke zaključke. Naše, naši glavni izvori informacija su e, sporazumi o partnerstvu, a isto tako i e, neki posao koji smo obavili sa državama članicama kako bismo vidjeli kako stoje s provedbom. E, koji je to koncept i koji su argumenti koji stoje iza te kohezije? Početna točka je da administrativni troškovi, kao što svi znamo, e, su uvijek previsoki, posebno kada se radi o e, odabiru i e, projekata i njihovom praćenju. Ekohezija zapravo je zamisao da smanji administrativno opterećenje za korisnike. I to je jedno od deset točaka reforme koja je vezana za kohezijsku politiku u trenutnom razdoblju. E, definicija je da ekohezija elektronička razmjena informacija između korisnika s jedne strane upravljačkog tijela i između upravljačkog tijela i ostalih e, jedinica za provedbu e, projekta. Naravno i sa jedinicom za reviziju. imamo i određene zajednička, pravila za bolje izvješćivanje o računima. Na koji način možemo e, slijediti taj sustav, odnosno na koji način se odvija ova kohezija. Kao prvo, e, država članica pa-, u sporazumu o partnerstvu i u akcijskom planu nakon članka, prema članku 15 e, uredbe o zajedničkim odredbama dakle treba reći na koji način želi provesti ekoheziju. Redovito se to prati u e, odboru za praćenje i koja kaže da komisija treba isto tako imati mišljenje o ekoheziji, a države članice moraju e, izdavati izvješća o napretku e, vezana za ekoheziju. Ono što se zahtjevi za ekoheziju vezani su samo za one koji su potpisali ugovor o financiranju, dakle ne podnositelji zahtjeva. Naravno, e, države članice mogu to proširiti na podnositelje zahtjeva za projekte. E, uredba o zajedničkim odredbama i smjernica ne traže tehničke zahtjeve na razini Europske unije. To je nedavno uvedeno jer naravno e, ekohezija nije došla preko noći nego postoje sustavi koji već postoje i e, koji se sada slijede. Dakle, operativni programi moraju odabrati najbolju opciju za razvoj svog e, koncepta. Ali postoji minimalni zahtjevi, a jedan od e, najvažnijih minimalnih zahtjeva je e, načelo kodiranja samo jednom. To znači da korisnik unosi samo jednom svoje podatke i informacije, a ne nekoliko puta. Isto tako imamo pojam interoperabilnosti, što znači da unutar nekog programa korisnik treba samo jednom pružiti informacije a institucije onda moraju razmijeniti dokumente, a ne tražiti korisnika da ponovno tri ili četiri puta podnosi dokumente. Isto tako imamo revizorski trag koji je elektronički koji mora biti uključen u taj sustav. Postoji i drugi zahtjevi e, vezani za integritet e, podataka, e, vezano za provjeru identiteta pošiljatelja i sl. Koje je stanje stvari? trenutno stanje. U stvari nemamo jako puno informacija vezanih e, za stanje. Sporazumi o partnerstvu moraju dati, odnosno pružiti detaljne informacije o tome kako se planiraju sustavi ekohezije i kako se oni provode u državama članicama. Polovica država članica je opisala te sustave vrlo dobro i vrlo e, detaljno, a druga polovica je dala vrlo e, općenite informacije i objašnjenja i ne znamo puno o samoj kvaliteti sustava, pa u ovoj fazi ne možemo procijeniti je li temeljna namjera je da, da se smanji administrativno opterećenje za korisnike i da li je to učinjeno. U načelu možemo reći da imamo četiri vrste sustava koje postoje. Imamo države članice koje imaju samo jedan sustav po fondu. To znači da imamo nekoliko tipova sustava ekohezije po fondu, po pojedinom fondu. Imamo neke države članice koje imaju jedan e, sustav po regionalnoj administrativnoj jedinici, što isto tako ispunjava zahtjeve ekohezije, međutim e, to je na putu tamo, dakle nije došlo se do kraja jer postoje i države članice koje imaju samo jedan sustav za sve fondove, a imamo i neke mješovite sustave jer države članice su uspjele e, integrirati neke fondove kao što su e RDF, kohezijski fond i ESI fond, ali drugi fondovi su izvan toga, dakle ne moraju biti unutar tog sustava. Naše izvješće će vam e, reći koji je profil država članica, dakle koji tip sustava postoji u određenim državama članicama i daje vam kratki sažetak e, po državama članicama. Evo, samo vam pokazujem sliku da postoji jedan broj e, država članica sa jednim informacijskim sustavom i na desnoj strani vidite koje države članice imaju mješovite i drugačije sustave. Što možemo reći o sadašnjem statusu. Sustavi su svi uspostavljeni Dakle, od država članica se to tražilo, međutim neki su samo uspostavljeni, a neki nisu još operativni. Postoji razlika između toga jer znam da postoje operativni programi gdje su ti sustavi uspostavljeni samo u teoretskom obliku, međutim naravno nismo ulazili u detalje pojedinih programa. U praksi izazov će biti prilagodba koja je potrebna kako bi se mogla eh, kako bi se moglo uploadati eh, eh, izvješće o provedbi iz 2016. Neke države članice su bile vrlo ambiciozne od minimalnih zahtjeva a minimalni zahtjevi su, kao što sam rekla, dosta jednostavni. Neke države članice su uvele više pojedinosti o sustavima pokazatelja koji, su, koji idu dalje od ovih zajedničkih pokazatelja. To će olakšati posao e, da, za evaluaciju e, samih programa. Naravno, postoji velika nada da će ekohezija smanjiti administrativno opterećenje. Postoje procjene koje govore o 11% smanjenja, a druge studije su manje optimistične i govore o 4 do 5% smanjenja. Ali to je naravno teoretsko, dakle koliko možete uštediti tog opterećenja kroz ovaj sustav, jer to u stvari znači koliko su dobro prilagođeni sustavi i koliko su olakšani procesi jer sa elektroničkim sustavima možete samo odražavati same procese koje ste uspostavili. Dakle, ekohezija je u stvari alat, ali ako ne smanjite administrativno opterećenje kada se radi o procesima, onda ne možete to e, pojednostaviti samo ekohezijom. Ekohezija je samo jedan od alata. Isto tako vidimo da postoje države članice koje koriste inovativne načine razvoja e, sveukupnih e, elektroničkih sustava za razvinu podataka, a imamo i država članica koje proširuju taj sustav na podnositelje zahtjeva i mislim da je to najlakši način da se smanji administrativno opterećenje. Naravno, ako imamo samo jedan e, sustav, to nije stvar, jedina stvar koju treba postići, nego moramo ići korak po korak u integrirani pristup, jer to je stvarna korist e, sadašnjeg procesa ekohezije. Konačno pitanje, a to je moj posljednji slajd, je da li ekohezija pridonosi e, pojednostavljenju? vrlo je teško odgovoriti na to pitanje zato što sustavi ekohezije imaju mogućnost da e, spriječe e, udvostručenje zahtjeva za informacijama međutim ako provedete novi sustav prvo se suočavate sa povećanjem administrativnog opterećenja zato što taj sustav mora postati operativan, morate osposobiti ljude koji rade s njim i zato na početku to može dovesti do povećanja prije nego što dođete do stvarnih koristi tog sustava. Postoji jedno opterećenje, odnosno jedna prepreka koju zaista moramo razmotriti zato što u nekim slučajevima nacionalno zakonodavstvo zahtijeva dokumente u papirnatom obliku, a ekohezija ima načelo da nema te papirnatih dokumenata, dakle nema te papira. Dakle, postoje slučajevi kada nacionalno zakonodavstvo e, je u stvari prepreka e, da potpuno iskoristimo sustave kohezije. Kao preporuka mislimo da je potrebno e, slijediti stvarne koristi za korisnike, a isto tako napraviti analizu troškova i koristi uvođenja ekohezije. Hvala vam lijepa na pozornosti. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag, schönhofer Hvala lijepa, gospođo, na vaše izlaganje. Samo kratki komentar, ako smijem. Naša očekivanja vezana za ekoheziju Govorimo ovdje o e, zajedničkom upravljanju s državama članicama, međutim kada se radi o provedbi, tu sam se malo izgubio. izgleda da svaka e, država ima nešto e, svoje, da ne postoji jedinstveni projekt za to, pa ćemo se suočiti sa istim problemima. Kada kažem mi, govorimo o Europskom parlamentu, no ovdje na europskoj razini, kada govorimo o usporedivosti provedbe, biti će vrlo teško usporediti provedbu ukoliko nam države članice e, ne pružaju podatke. Posebno, mm, žao mi je da je to tako. Međutim, i vi ste izrazili nadu da imamo te mogućnosti sada i da se nadamo da ćemo to u budućnosti bolje razviti i unijeti poboljšanja i jedan jedinstveniji pristup. A sada imamo profesora Johna Butlera, sljedećeg govornika pitanjem je li pojednostavljenje jednostavno fikcija. S obzirom na mnoga pravila, smjernice i procese revizije koje imamo. Evo, pozorno vas slušamo, gospodine John Butler. Kako ćete govoriti na to pitanje? Hvala, predsjedatelju. Kao što ste i sami rekli, ovo je provokativan naslov. I htio bih eh, na neki način proširiti perspektivu kad je riječ o pitanjima pojednostavljenja. Htio bih se pozabaviti eh, sa dvije, s dvije teme. Eh, prva tema je koji smo napredak ostvarili pojednostavljenjem do sad u trenutačnom razdoblju nakon e, nedavnih reformi, a druga tema jest e, kamo treba ići u budućnosti, e, kakav nam je plan za buduće reforme. Temeljem se na ispitivanju koje su poduzeli upravljačko tijelo i 15 država članica, pod, nadležnošću takozvane IQ neta koje obuhvaća 15 upravljačkih tijela iz, ovih 15 zemalja. Radi se o mreži koja postoji 20 zemalja i koje se fokusira na praktičnu razmjenu iskustava. Moja prezentacija se dakle temelji na raspravi i na istraživanju e, o kojem je bilo, e, o kojem smo dobili izvješće na posljednjem sastanku mreže. E, također imamo i briefing u dokumentaciji, odnosno literaturi koja je, koju ćemo preslijediti na posljednjem slajdu. Najprije bih vam nešto rekao o napretku koji smo do sad ostvarili. Dakle, posljednje dvije prezentacije o pojednostavljenim troškovima i ekoheziju stavlja u jedan širi kontekst reformi koje su poduzete kako bismo postigli pojednostavljenje. Prva stvar koju treba uzeti u obzir, baš kao što su to i prethodni govornici učinili, dakle prva stvar koju treba uzeti u obzir jeste da smo ostvarili napredak u smislu da se reforme percipiraju u čitavom nizu područja kao takve da su poboljšale provedbu samih programa. Ono što možete vidjeti na ovom slajdu jest ocjenjivanje, to jest ocjena gledišta tijela za upravljanje, upravljačkog tijela, to jest njihovo mišljenje jesu li pojednostavljeni, jesu li pojednostavljeni troškovi, flat rate, lakše pojednostavljivanje, jesu li unijeli neku razliku. A sa lijeve strane vidimo one e, e, koji su u smislu pojednostavljenja upravljanja postigli najviše. Dakle, pojednostavljeni troškovi, flat rates, lakše e, izvješćivanje, ekohezija i tako dalje. Vidimo da su to elementi koji su jako visoko ocijenjeni. A na drugoj strani ovog, ovog slajda imamo puno veću skeptičnost vezanu za doprinos mjera poput E, lokalnog razvoja kojim upravlja zajednica integrirano teritorijalno ulaganje i zajedničkih akcijskih planova u smislu njihovog, njihove doprinosa pojednostavljenju. Neke e, države članice su možda to malo drukčije ocijenile, ali moramo reći da je ipak ova skepsa prisutna e, i da je razlog ovolike skepse u tome što su to novosti. Kada je riječ o e, procjeni napretka vezanog za pojednostavljenje, možemo tu prepoznati inicijativu e, koje su pokrenule države članice kao odgovor na nove odredbe i ovdje vidimo značajan napredak koji je postignut u čitavom nizu područja i to najviše kada je riječ o pojednostavljivanju pravila prihvatljivosti i usklađivanju pravila i zahtjeva odnosno obrazaca za prijavu veliki broj država članica je ovo ocijenilo jako pozitivnim. E, također je bilo napretka kada je riječ o poboljšanju mehanizama isporuka kao što je na primjer kao što su na primjer e, jedinstveni e, web sajtovi, standardni obrazac, standardni, standardni postupci, procedure i korištenje sustava prijave. Dakle, smatra se da je tu po, da je postignuta također pojednostavljenje kad je riječ i o arhitekturi samog programa. I napokon, što se tiče sustava nadzora, situacija je takva kao što možete vidjeti na samom slajdu. E, nadalje, pojednostavljenje i opseg pojednostavljenja mora se razmotriti u širem kontekstu uzastopnih regulatornih promjena koje su se dogodile tijekom uzastopnih reformi od naravno reformi samih strukturalnih fondova 1989. godine. Dakle, ovaj e, slajd pokazuje na neki način slojeve odredbi koje su, uvedene kroz uzastupne reforme. Svaka od ovih reformi donijela je novu kompleksnost. Iako postoje validni razlozi i važni razlozi za promjenu tematske koncentracije, svaka sa svaka od ovih reformi, svaka od ovih promjena dolazi, dovodi nove, nove izazove koje zahtjeva nove procese prijave ili ili kad nova strateška koherentnost zahtjeva nove institucionalne odnose. Kad je riječ o pozitivnom napretku, ostvaren je napredak vezan za ona pitanja koje se tiču tijela za upravljačkog tijela. Reći ću vam nekoliko, nekoliko riječi o tome. E, prije svega imamo nekoliko strukturalnih pitanja i tema i e, to jest problema i na vrhu e, tog popisa je složenost procesa određivanja upravljačkog tijela i tijela za potvrđivanje u velikom broju država članica to je jedan dugačak i bolan proces. I smatra se da ta kompleksnost dovodi u pitanje učinkovitost provedbe. E, upravljačka tijela također se osjećaju frustriranima zbog nepotpunog usklađivanja pravila i smatraju da u tom smislu trebamo krenuti naprijed, djelomice i sa strukturalnim i investicijskim fondovima, ali i u područjima kohezijske politike, ali i drugih fondova koji ulaze zapravo koje, zapravo, su obuhvaćene fondovima Europske unije. E, zatim su dodatni zahtjevi uvedeni, neke nove inicijative, ali o tome sam već govorio. Zatim to, to je ova prva grupa, problema, a zatim druga grupa problema o kojima govori upravljačko tijelo vezano je uz smjernice i tumačenje. Ovdje je najveća Najveća, najveći problem zapravo izostanak pravne sigurnosti. To je povećano sa čitavim, povezano sa čitavim nizom faktora, ali najveći najveći, najznačajniji čimbenik faktor je brojnost tekstova i njihova nekonzistentnost. Tu se dosta govori i o prerevnom donošenju propisa. Neke države članice su optužene da prerevno donose propise i da ih previše donose s obzirom na ono što zahtjeva država, e, Evropska unija a vrlo često i propisi koje donese na nacionalnoj razini se donose kako e, bi se e, nacionalni programi i projekti osigurali od eventualne, od eventualne revizije. također e, upravljačko tijelo je zabrinuto vezano za status smjernica komisije postavlja se pitanje kakve su to smjernice je li to soft law jesu li to savjeti je li to najbolja praksa je li to zapravo nekakva, nekakav kvazi propis koji vam se može obiti o glavu kada jednom dođe revizija tu su također i poteškoće vezane za opcije pojednostavljivanja troškova, e, osobito kada je riječ o ograničenjima u korištenju jedinstvenih stopa, odnosno flat rate-a. E, nadalje imamo e, treću, temu e, vezanu za reviziju i za proces revizije. Ovdje ne govorimo samo o problemima, već i o mogućim rješenjima. Dakle, pod ovim naslovom, dakle proces revizije, jedan od prijedloga koji su dala, koji su dala upravljačka tijela u mreži jest to da bi smo mogli imati takozvane zajedničko tumačenje između upravljačkog tijela, tijela za potvrđivanje i revizorskog tijela. E, to zapravo daje jednu pravnu sigurnost i međusobno, to jest zajedničko tumačenje i razumijevanje e, problema koji se pojavljuju tako reći nizvodno e, kada je riječ o reviziji. Također postoji želja za uvođenjem veće proporcionalnosti kada je riječ o revizijama, provjerama i kontrolama. Ta proporcionalnost trebala bi se temeljiti na iznosu na iznosu uh, koji se dodjeljuje za neki uh, projekt, ali također tu treba spomenuti i rizik greške. I time uh, dolazimo do trećeg, treće točke, a to je da bi trebalo racionalizirati više, te višestruke slojeve revizije pogotovo tamo gdje postoje nacionalni sustavi i ondje gdje su rezultati iz prošlosti dobri. U takvim slučajevima trebalo bi biti manje potrebe za revizijom na europskoj razini. također kako bismo mogli napredovati čini se da postoji prostor za više usklađivanja pravila i da postoji prostor za zajedničko tumačenje kada je riječ o smjernicama. Dakle, u našem izvješću koje je temelj za taj briefing dokument koji smo predložili, imamo čitav niz prijedloga za ono što bismo mogli nazvati lakim, uh, lakim napretkom odnosno taj laki napredak bi se mogao postići manjim regulatornim prilagodbama. Također treba vidjeti je li moguće uskladiti regulatorne zahtjeve za različite politike. I jedno područje se ovdje javlja kao najzanimljivije, a to je odnos između kohezijske politike i politike tržišnog natjecanja, bare tako upućaju upravljačka tijela. Dakle, odobrenje operativnog programa moglo bi se povezati e, sa, završenom, e, sa završenim postupkom izvješćivanja odnosno notifikacije. I napokon postoji potreba da se prepoznaju ograničenja promjena e, koje se mogu unijeti u postojeći sustav zajedničkog upravljanja jer ovakav sustav trenutačni sustav ima određena ograničenja. Zajedničko upravljanje je nešto što je ključno za kohezijsku politiku, ali moramo priznati da to ne djeluje i ne funkcionira onako učinkovito koliko se očekivalo. Osobito sada u razdoblju e, kada razmišljamo o mogućim e, promjenama za, pro, za razdoblje nakon 2020. godine. Jedan, jedna važna preporuka jest e, E, koristiti načelo subsidijarnosti i razmjernosti kako bi se revidiralo opseg europskih pravila i vidjeti gdje oni trebaju biti obvezujući i što učiniti da bi e, oni bili e, fleksibilniji za nacionalne sustave odnosno ponekad su nacionalni sustavi dovoljni da bi, se, da bi se zaštitili i eliminirali svaki rizik. Eto, hvala lijepo, ovo su linkovi na one dokumente koje sam koristio kao temelj za svoju prezentaciju. Hvala. E, profesor, hvala profesore. Hvala vam na ovom pregledu. Pojednostavljenje, kada govorimo o tome, ne radi se samo o fikciji, kao što sami kažete, tu imamo e, određena moguća rješenja i kao što ste rekli, glede e, zajedničkog upravljanja. Tu postoji čitav niz mogućnosti za pojednostavljenje i smo vam zahvalni na tome što ste nam, na što ste nam ukazali. Sada ćemo preći na utiske onih koji su odgovorni za provedbu Europskog strateškog fonda u državama članicama i regijama. Započet ćemo s gospođom Šantel Moro koja je odgovorna za europske programe u regionalnom vijeću Overnj Ronalp. E, sada vam predajem riječ gospođu. Najviše hvala i doista vam želim e, zahvaliti što ste me pozvali kao predsjednicu upravljačkog e, upravnog tijela da ovdje iznese svoje mišljenje jer smo mi u svakodnevnom kontaktu s nositeljima projekata i mi svakodnevno moramo pokušati razumjeti i primijeniti europska nacionalna i regionalna pravila. U ovoj regiji Overnje Ron Alp zaduženi smo za više operativnih programa, među kojima je jedan, jedan se bavi suradnjom, a tri za regionalnu politiku koji zajednički zajedno predstavlja i 800 milijuna eura strukturnih fondova koji su dodijeljeni ovoj regiji. Dakle, to ukazuje koliko nam je stalo tih programa i koliko smo vezani za njih, koliko moramo budno motriti nad eh, valjanu primjenu. Kao što znate, u Francuskoj smo u zadnje vrijeme imali dvije velike promjene, dakle, eh, lokalne i regionalne e, uprave su za razdoblje 2014-2020 postali zaduženi za upravljenim fondovima, a prethodno je država bila za to zadužena. Mi smo bili e, posredno e, tijelo u prethodnom razdoblju, ali sada od 2014. godine imamo potpuno, potpuno odgovornost za to, a od 2015. godine došlo je do teritorijalne reforme koja je izglasana u Francuskoj i na taj način se podijelio s, e, e, imamo dva puta manje regija, tako da smo sada spojeni e, u jednu jedinstvenu regiju zajedno sa Overnjom. Dakle, ova dvostruka promjena je bila prilika da vidimo kako funkcioniraju na upravna tijela i kao što vidite ovdje i kao što smo mogli čuti do sada, upravna tijela su samo e, jedan, jedna karika u lancu. Ona e, vrši e, nadzor nad drugim tijelima, ali nju se kontrolira. A u biti na kraju tog nadzornog lanca tko se nalazi nositelj projekta. I iz tog razloga mislim da on treba baš biti u samoj žiži našeg razmišljanja o pojednostavljenju korištenja regionalnih E, politika i fondova. Dakle, tema za koju sam danas bio zadužena jeste da govorimo o smanjenju e, upravnog e, opterećenja za korisnike. Bilo je jako teško naći konkretne primjere onoga što radimo jer djelujemo u okruženju koje je iznimno konkretno. Dakle, svaki primjer je svi za sebe. No, želim reći nešto o onome što sam čula, dakle, o AI cohesion i dematerializaciji e-postupka. Dakle, jasno je da će nam to omogućiti da uštedimo vremena, sredstva, energiju. To će uštediti sve to i e, korisnicima, no e, to nije sve. Mi e, pridajemo velik značaj kontaktu sa nositeljima projekta, privilegiramo izravni susret kako bi nam e, izrazi, objasnili svoje ciljeve svoje i način na koji će ga ostvariti. Sve je to jako važno i sam sadržaj projekta i način izvedbe projekta. Daću vam odmah jedan konkretan primjer koji smo e, na koji smo naišli u ovom e, programskom razdoblju. Imali smo jednog nositelja projekta koji je imao jako zanimljiv projekt gled zaštite okoliša. On je htio napraviti eksperimentalne stanice za mjerenje E, to je u potpunosti sukladno sa operativnim programom. E, odobreno je, poslali smo konvenciju. Nositelj projekta je pročitao konvenciju, vidio je da je jedan na konvencije od njega izričito traži da zadrži svoju investiciju, dakle te stanice u razdoblju pet godina. Pozvao nas i rekao nam je, e, čujte, ove stanice su eksperimentalne, ja ću ih održavati, čuvati dvije godine, nakon te dvije godine ne znam što ću s njima, jer moj projekt ili će funkcionirati ili će propasti, ja ću ih zadržati, prodati ili ne znam što napraviti, ali danas vam ne mogu jamčiti i reći što ću raditi s njima. Iz tog razloga i zbog tog pravila smo morali e, obustaviti taj projekt e, i on je morao financirati taj projekt e, iz svojih vlasti, iz vlastitih sredstava u stvari regija. Što vam hoću reći? Dakle, ov, naš je cilj bio da se borimo protiv delokalizacija i izmještanja projekata u Europi, a u ovom konkretnom slučaju je bilo potpunosti ne neprilagođeno, pogotovo kada se radi o inovativnim eksperimentalnim projektima gdje se traži da se poduzme određeni rizik a, e, rizik, a to je bio dakle cilj ovdje se radi na konkurentnosti. Iz tog razloga jako je važno da se sretne e, taj susret s nositeljem projekta i da se vidi što i kako namjerava raditi. Ne može se također ni preskočiti određene stvari E, ne može se preskočiti ni državnu potporu kada se govori o pojednostavljenju. Dakle, to je tema do koje nam je jako stalo, meni i kolegama u drugim regijama. Malo pre, e, govorilo se o pojednostavljenju troškova. E, to je naravno važan napredak za nas, mi smo to poznali. No, danas kompatibilnost nekih država i regija sa ovim mjerima, mjerama pojednostavljenih troškova. Ne znamo do koje mjere je moguće provesti to e, onda kada je e, nositelji programa e, imaju pomoć, državnu potporu također. I sad, to je problematično, ne znamo točno koji koje rizik, kojim rizicima se izlažu ne samo upravljačka tijela, već i sami nositelji projekata, ovisno o tome od koga dobivaju pomoć. Druga stvar, pokušali smo također imati povjerenja prema korisnicima. No, ispostavlja se da imamo neke istraživačke centre i neke male srednja poduzeća koji su osobito inovativna i koji mogu tijekom jednog programskog razdoblja e, predstaviti više projekata i kada ih mi u svom godišnjem e, odabiru projekata e, odabiremo, onda obilazimo i kontroliramo e, inovacije. Ako se uspostavi da nema nikakvih problema i ako se vidi da je ta inovacija valjano primijenjena, onda odlučujemo ne kontrolirati nositelja projekta iduće godine e, glede bilo kojeg tog ili drugog projekta. Dakle, izlazi iz naše, našeg, e, naše obveze kontroliranja. Dakle, mi u tom slučaju kao upravljačko tijelo smanjujemo to opterećenje. Isto tako što se tiče e, nadzora, naime, meni je doista žao što se nikad ne pravi razlika između greške i prijevare. Nositelj projekta, osobito kada se radi o udrugama, o malim e, poduzećima, oni su suočeni sa svom cjelokupnom regulatorom direktivom, normama koje mi e, kao upravljačka tijela e, s kojima se čitav, čitavu karijeru bavimo, ali njima je e, teško to u potpunosti ispoštovati. I sad, ako nisu ispoštovali određeni broj dana koji su zakonski određeni za objavljivanje tog i tog te i te stvari kako bi dobili europska sredstva teško, teško je zamjeriti nekome zbog takve stvari. Nama je teško e, e, reći, odnosno ne reći da nositelj projekta ima pravo na grešku, a da ne bude e, sankcionirani ukoliko projekt je u potpunosti zadovoljavajući. Istovremeno, u slučaju nadzora, kada smo mi sami izvrgnuti e, nadzoru, odnosno kontroli, moramo dokazati da nismo počinili nikakvu grešku. Dakle, e, kontrol dolazi i kaže nam, vjerovatno sam napravio neku grešku i ja ću je naći. I dakle, a s istim stavom dolazi kod e, nositelja projekta. No, nositelji projekta su često vlasnici malih poduzeća koji jednostavno traže rješenje za realizaciju svog projekta. I to je to. Dakle, koliko doista želimo smanjiti e, stopu pogrešaka i koja će biti u skladu s onim što imamo na terenu, moramo dakle e, vidjeti što se dešava na terenu. Ako imamo stopu pogreške od 2%, onda smo sankcionirani. No nemoguće je sa regulativom koja takvom kakva je danas držat se te stope pogreške od 2%. Dakle, automatski kad pristanemo na to da smo pravičko tijelo za neki program, onda pristajemo da nećemo dobiti e, po defaultu putu e, dio omotnice jer će doći do, e, do sankcije, odnosno korekcije e, po automatizmu. Neću se vraćati na opciju pojednostavljenja, pojednostavljenja troškova jer se kolega tim bavio, no želim vam reći da u pravilniku imamo više vrsta opcija pojednostavljivanja troškova i tako na jednoj od tih opcija imamo jedan članak pravilnika e, koji je sastavljen, e, a o kojem je napisano 24 strance. Dakle, nije mi, nije mi jasno zašto jedan e, jednostavan članak zahtije 24 strance teksta, popratnog teksta objašnjenja. I zaključno, upravljanje europskim programima doista mora povratiti povjerenje povjerenje mora se povjerenje komisije spram državama članicama, spram nadzornim tijelima, upravljačkim tijelima. Mi kao e, e, mi imamo svoj kodeks e, teritorijalnih upravljačkih tijela koji moramo, imamo čitav sustav nacionalnih kontrolnih tijela i nositelj projekta ne, ne razumije zašto ga se puno više kontrolira kada traži europska sredstva nego kada traži od države, regije ili drugih E, nacionalnih tijela e, pomoć u financiranju projekta. I čini mi se da glede e, s obzirom da komisija delegira državama člancama koje same mogu delegirati manjim razinama vlasti odgovornost, mislim da bi se to moglo, mislim da bi trebalo slijediti tu logiku do kraja i imati povjerenja u druge razine vlasti. Hvala. Najljepša hvala gospođo Moro i e, želim vam najveći mogući uspjeh. Vi ste spomenuli ovdje jako osjetljivo pitanje, pitanje o kojem jako često raspravljamo, dakle to pitanje gdje je, gdje treba povući crtu između ljudske pogreške koja je jednostavno ljudska i prijevare i kako upravljati tako osjetljivim pitanjima. A kada se radi o e, smjernicama za reviziju, tu postoje razlike između i razlika između nacionalnih i europskih smjernica, to naravno da otežava e, upravljačkim tijelima posao koji moraju raditi sa ovim različitim e, pravilima. Moramo to imati na umu naravno. A A kada se radi o zapadnim dijelama Europske unije, imat ćemo ministra iz istočno-europske zemlje, članice, dakle Poljske, koji će nam sada dati svoje iskustvo. Hvala lijepa. Rado bih podijelio svoje iskustvo. Ja sam bio direktor koji se bavio socijalnim fondovom u Poljskoj od pristupanja Poljske Europskoj uniji. Dakle, većina mog izlaganja temelji se na mom iskustvu kao službeniku u poljskoj upravi. Na početku bih vam dao nekoliko općih e, pristupa koji su e, prihvaćeni tijekom e, pregovora a onda ću vam reći nešto o koracima naprijed, koracima natrag i isto tako e, gdje postoji potencijal za poboljšanje. Kada smo pregovarali o novoj financijskoj e, perspektivi imali smo e, dvije linije argumenata. Jedna je bila da pojednostavnimo postupke, a druga je bila orijentirana prema rezultatima. Mislim da Većina država članica je izrazila svoje zabrinutosti na ta dva u tim dvijema područjima i ta dva područja je trebalo razmotriti u novoj financijskoj perspektivi. Kada gledamo na pregovore i na ishode tih pregovora, onda smo posadili neko sjeme. Međutim, pitanje je sada koji urod mi tu očekujemo i hoće li biti uroda. To je pitanje koje si moramo postaviti. E, moja procjena, poljska procjena e, pregovora jest da smo po prvi puta e, i proveli neke mehanizme orijentirane prema rezultatima, ali neki od tih mehanizama su bili samo na općoj razini. Dakle, eksande uvjetovanosti koje su kao pojam e, postavili neke zahtjeve za poboljšanje e, okoliša kada intervenirate, ta je ideja bila pozdravljena. Mi smo i mi i moji kolege smo je e, pozdravili. Isto tako e, promicanje financijskih instrumenata. To je bila, bilo jedno područje koje strukturni fondovi nisu potpuno istražili i koje bi bilo privlačno za mnoga upravljačka tijela. Šira primjena e, opcije pojednostavljivanja troškova i da to bude obvezno za određene operacije. To zvuči jako privlačno. Isto tako e, uvođenje zajedničkih akcijskih planova. E, to je zaista usredotočeno na ishode i da nekako pređemo tu opću kulturu, da samo gledamo na fakture, dokumente i da se usredotočimo na rezultate. Isto tako, kada gledamo velike projekte kao povećanje pragova da se veliki projekti šalju komisiji, to je zaista jedan korak prema naprijed. Isto tako, operacije koje stvaraju e, prihod, uvođenje e, fiksnih stopa za neke sektore, Dakle, da idemo dalje od toga od e, vrlo teških izračuna i korištenja algoritama. takav pristup je bio dobrodošao. Međutim, pitanje je na koji način e, ta obećanja i ta očekivanja kako se ona ostvaruju. Dobro, promijenila se argumentacija, ali praksa se nije toliko promijenila. Kada pogledamo obveze i postupke, Mislim da se ništa u stvari nije promijenilo. Jako mi je žao jer sam sada odgovoran za koordinaciju provedbe u Poljskoj. Međutim, vidim koliko me košta da svoje kolege uvjerim da moraju preći na opciju pojednostavljivanja troškova. To je kao da e, guramo jedan teški kamen, zato što E, se oni osjećaju sigurno kada e, se drže svojih ustaljenih praksi. I to je zapravo stvarnost koju sada imamo. Što će reći onda revizori? Toliko nam je utovljeno to u glavu da je e, teško promijeniti taj mentalitet. Često na razini upravljačkog tijela i na razini posredničkih tijela postoje inovativne ideje, ideje koje se onda sudaraju s tim pitanjem. I kad dođe revizija, kako ćemo im objasniti da smo mi odstupili u nekoj mjeri od onoga što je točno opisano u smjernicama? te stvari se nisu toliko promijenile. Isto tako je zanimljivo pogledati e, nesukladnosti. Recimo kada pogledamo inicijativu za zapošljavanje mladih i e, socijalni fond e, imamo nekoliko regija, odnosno šest regija koje su prihvatljive za inicijativu za zapošljavanje mladih, sedam ih nije prihvatljivo, međutim mi smo odlučili da stavimo tu prioritetnu os vezanu za uključivanje mladih u tržište rada imamo osam dodatnih pokazatelja i 29 e, dodatnih pokazatelja za regije koje su prihvatljive za inicijativu za zapošljavanje mladih. Isto tako imamo e, indikatore za ESF međutim njihova vrijednost nije nikakva zato što oni ne pružaju nikakve nove informacije od standardnih informacija e, koje pružaju standardni pokazatelji za ESF. E, došla nam je komisija e, u prvu misiju za inicijativu za pošljavanje mladih i naši kolege još uvijek raspravljaju o tome s komisijom. Međutim, jedna od glavnih preporuka Poljskoj bila je e, nevezana za obrazovanje i osposobljavanje. Dakle, ljudi koji su potpuno pasivni, koji se uopće ne prijavljuju u e, zavode za zapošljavanje kao tražitelji zaposlenja, jednom kada nevladine organizacije njima pristupe, oni moraju prvo dokazati da su e, u razini prihvatljivosti, da su mlađi od 28 godina i da imaju dokument koji dokazuje da nisu zaposleni kada ih pitamo zašto trebamo dokazati da ljudi koji sudjeluju u tim projektima provode vrijeme, cijeli dan stažiraju i nemaju drugi izvor prihoda, to je potpuno nelogično. Ako idemo na cjelodnevno osposobljavanje, znači da vjerojatno ne radite, niste zaposleni. Jer ako ste zaposleni, nemate vremena otići na osposobljavanje niti stažiranje. Dakle, na vrlo visokoj političkoj razini stvari su se promijenile. Međutim, kada malo pogledamo praksu i e, detaljne prakse, to se nije toliko promijenilo. Drugo pitanje je neusklađenost e, kohezijske e, politike i pravila državne, državne potpore. Glavni problem kojeg vidimo jest da je kohezijska politika e, nekakvo bojno područje za sve, za sve propise i vrlo je teško e, znati što trebamo primijeniti. Pravila za kohezijsku politiku, e, pravila za državne potpore ili neka druga pravila koja nam nameću neka tijela ili kontrolna tijela. Ekohezija je dobra ideja, međutim postavlja se pitanjima trebamo li e, na neki način pojednostaviti postupke ili ćemo ekoheziju temeljiti na postojećim postupcima. To je pravo pitanje. Mi kažemo da, dobro, ekohezija je dobra za korisnike i tako dalje, međutim ako pogledamo e, uredbe o e, delegirane uredbe, delegirane propise komisije kada imate e, sve te propise imamo dugi popis i sve te informacije nam moraju pružiti korisnici. Dakle, u stvarnosti to ne funkcionira tako dobro, iako je ideja jako, jako dobra. na koji način bismo mogli izaći iz e, tog mentaliteta? Ne možemo toliko postići ukoliko ne promijenimo samu filozofiju provedbe. Neko je već rekao da mnogo ljudi e, e, vidi da su troškovi dobri jer smo mi sigurni, ništa ne postižemo, međutim barem ćemo dobiti naš novac natrag. Želio bih reći da moramo na neki način uspostaviti ravnotežu i okrenuti se prema rezultatima, a onda pokušati prilagoditi postupke tim, toj novoj filozofiji. Inače ćemo samo gledati jesmo li u skladu sa pravilima javne nabave i drugim područjima umjesto da se usredotočimo na rezultate. E, e, opcija pojednostavljanja troškova je u stvari dobar primjer. Zašto ne koristimo e, takve opcije kada se radi o javnoj nabavi i kada imamo veliki dio javne nabave? Nije mi jasno, zato što moramo pogledati koji su ishodi, outputi, a ne stalno se držati e, propisa. Drugo pitanje, a mislim da se ono poklapa sa nekim idejama koje su već izražene. Ne treba nagomilavati nove propise e, bez e, dodatnih revizija, zato što ćemo za pet godina imati sve više propisa, odnosno pravila koje e, izrađuju revizori. Dakle, vidimo da na kraju krajeva je pravi sudac u stvari e, revizor. Možda trebamo imati jedan revizorski odbor kada imamo nekoga koji može intervenirati kada ta kada upravljačko tijelo i e, revizori da imaju jedan pristup zdravo razuma to bi možda bila dodana vrijednost sekundarno zakonodavstvo to su već, o tome su već drugi govorili. I opcija pojednostavljivanja troškova. Mislim da su to glavni koraci prema naprijed, međutim trebamo ih u potpunosti iskoristiti i drago mi je što sam vidio da komisija pruža informacije o tome koliko posto se e, pretvara u opciju pojednostavljivanja troškova. Međutim, ono što bih želio je da komisija preuzme jednu e, proaktivnu ulogu. Imamo članak 41 e, u uredbi o ESIF-u koji omogućuje donošenje opcija pojednostavljivanja troškova i uredbi o pojednostavljivanju troškova. I kada pogledamo ESF, Imamo mnoge opcije pojednostavljivanja troškova, recimo jedinične troškove za Leonardo da Vinci, Erasmus programe, koji bi se mogli koristiti u kohezijskoj politici. Komisija bi to trebala učiniti. To je najbolji način promicanja opcija pojednostavljivanja troškova, a iste e, odredbe treba unijeti u ERDF. Dakle, to bi bila prava to bi bilo pravo usklađivanje pravila, ne homogenizacija pravila. Jer homogenizacija nije dobra, ali usklađivanje, harmonizacija je nešto drugačije. To je ukratko poljsko iskustvo. Hvala vam lijepa na pozornost za punktu Hvala lijepo. na prezentaciji. I hvala vam što ste predstavili stajalište ministarstva, a sada ponovno mogu e, dati e, riječ predsjednici i nastaviti sa sastankom. Hvala lijepo, hvala na podršci, gospodine Zeller, i zahvaljujem svima na prezentacijama. Kolegi, imamo dvije mogućnosti možemo dati riječ predstavnicima komisije i odboru to jest predstavniku komisije i odbora regije ili možemo prikupiti pitanja članova odbora regiji i zatim nastaviti e, s odgovorima koje će nam pružiti odbore regija i Europska komisija. Dakle, želite li odmah postaviti pitanja i dati komentare? Da. Ili nastavljamo tako da ćemo dati riječ komisiji. Onda dajem riječ Europskoj komisiji za komentar. Yes, please. Izvolite, izvolite. Thank you. Thank you very Hvala, hvala predsjednice. Ja sam zapravo očekivao pitanja, moram vam to priznati. Jasno je da se bavimo temom E, koja je jako važna u ovom trenutku kad je riječ o kohezijskoj politici i e, ostalim fondovima. U ovom trenutku se stalno nešto događa u Briselu vezano za ove tema. Jedinica za koje sam Jedinica za koju sam ja zadužen upravo je promijenila ime u jedinica za bolju provedbu, s bolju implementaciju. Ja mislim da bi trebalo promijeniti ime u jednostavniju implementaciju. Svaki put kada sudjelujemo u ovakvim raspravama teško je ne zauzeti pomalo defenzivan stav u ime komisije vrlo često se odašilje jedna poruka između redaka neki put je vrlo jasna a to je da je sve ovo vrlo složeno i mi smatramo da bi rad na ovim temama i pojednostavljivanju nešto što bi trebale sve institucije raditi zajedno. Možda samo da vam objasnim perspektivu komisije, a da pritom previše ne dramatiziram. Čini se da smo upali u nekakvu beskrenu spiralu detalja E, kada je riječ o kohezijskoj e, politici i u našem svakodnevnom radu sa državama članicama i regijama. Kad god nešto nije eksplicitno obuhvaćeno uredbom, onda je to komisijina greška, zato što to nije obuhvatila uredbom. Kad god nešto jest u uredbi, ali nije dovoljno jasno, onda bi trebale postojati smjernice. Onda komisija proizvede previše smjernica, a ne sviđa vam se ono što stoji u samim smjernicama. I postoji treći element. Što god stoji u uredbama, koliko god vi mislili da je to jasno, uvijek će se pojaviti pitanje tumačenja. I ja ću vam sada dati dva kratka primjera da bih to dokazao. Dakle, postoji e, prilog e, uredbe o zajedničkim odredbama, o mjerama informiranja i objavljivanja i to se primjenjuje na korisnike. Dakle, to su pravila koje korisnici moraju poštovati kad je riječ o informiranju i objavljivanju. Naravno, možemo raspravljati jesu li nam potrebna takva pravila, ali to je zasebna rasprava. Dakle, prilog govori o pravilima koje korisnici moraju pri, e, e, poštivati. E, dakle, jedan korisnik iz jedne države članice postavio je pitanje primjenjuje li se to na nositelje projekta prije nego što su odabrani kao korisnici i to je krenulo I naravno nitko u državi članici e, nije rekao naravno da se ne primjenjuje budući da vi još uvijek niste korisnik. Drugi primjer koji smo nedavno imali, e, postoji odredba u uredbi o e, odboru za nadzor. Riječ je o Europskom socijalnom fondu. Tu je popis država članica odbora za nadzor koji treba biti javan. To stoji, dakle da to mora biti javno postavljeno nam je pitanje objavljujemo li imena, da li to znači da objavljujemo imena ljudi ili njihovih organizacija naravno i to je pitanje krenulo opet kao i u prethodnom slučaju kroz jedan čitav sustav u državi i na administrativnoj razini i jednostavno nitko nije bio spreman reći objavite imena budući da su oni članovi i sve to dolazi do komisije a to su vrlo dva, vrlo kratka i bazična primjera. Dakle, e, slojevi tumačenja sa kojima se mi moramo nositi su izrazito složene. Prije nego što uopće dođemo do onih doista izazovnih pitanja gdje i mi ponekad teško pronalazimo odgovor. Moramo drugčije razmišljati o tome kad moramo drugčije razmišljati o tome što činiti sa pojednostavljivanjem i upravo zato je nadležni povjerenik uz svoje kolege ustanovio skupinu na visokoj razini za nadzor pojednostavljenja. Mi imamo vrlo značajne ljude u toj skupini. Evo gospodin koji slijedi do, koji mene je član te, skupine, te grupe. Dakle, ta je skupina prošli tjedan objavila svoj prvi skup zaključaka i nadam se da je naša predsjednica već od komisije primila te zaključke. Oni su između ostaloga i e, e, možete ih vidjeti na internetskoj stranici visoke skupine i e, te zaključci se zapravo jako dobro uklapaju u ovo o čemu smo danas govorili zato što se oni odnose na pojednostavljene troškove na ekoheziju i e upravljanje. Što mi zapravo pokušavamo? Pokušavamo se baviti sa dvjema sa dvijema skupinama mogućnosti. S jedne strane gledamo šire političke implikacije e, dviju tema i razmišljamo isto tako e, kako ove ideje e, upravljanja i rješavati dugoročno i srednjeročno. Ali to se osobito odnosi na pojednostavljenje troškova. Kad je riječ o tome, visoka, skupina na visokoj razini dala je vrlo konkretne zaključke komisiji. I neke od tih elemenata vi ste već danas identificirali, uočili. Vi ste govorili o više flat rate kad je riječ o pojednostavljenim troškovima treba e, lakše moći ih koristiti pa onda smo imali onu povezanost e, sa e, politikom državne potpore i tako dalje. Ono što komisija treba vidjeti jest kako ćemo reagirati u vezi s tim u pogledu višegodišnjeg financijskog okvira. Dakle, već u ovom razdoblju trebali, smo nešto učin, trebali bismo nešto učiniti po tom pitanju kako bismo prave razlike i pravu promjenu unijeli u sljedećem razdoblju za VF. VFO. E, da, sada ću dati riječ predstavniku odbora regija. Znam da vi organizirate čitavi niz seminara vezanih za pojednostavljenje. Biste li nam mogli ukratko nešto reći o svojim aktivnostima? Hvala lijepo e, predsjednice. E, obično od odbora regije očekujete člana među vama. Ja ću vam reći da će izvjestitelj za pojednostavljenje doći malo kasnije, ali ja ću vam dati tehničke feedbacke dviju radionica koje smo održali pod nizozemskim predsjedništvom u organizaciji nizozemskog predsjedništva i odbora regija. Dva su pitanja važna. Što možemo kratkoročno učiniti i dugoročno učiniti? Puno pitanja koje su ovdje bila postavljena u vezi sa pojednostavljenim troškovima i ekohezijom su zaista smislena. Bilo je stotinu, stotinu sudionika u dvije radionice. Imali smo 40-50 feedbackova pisanim putem. Neki su se odnosili na kratkoročno razdoblje, a neki na dugoročno razdoblje. To nisu službena stajališta, ali ja bih evo sada htio iznijeti neko ti tih ideja. Jedna od tih ideja i feedbacka je to da imamo problem kod ravnopravnog tretmana kada je riječ o kohezijskoj politici i drugih programa Europske unije. Na primjer imate malo i srednje poduzeće koje dobiva bespovratna sredstva iz programa Horizont to je ista potpora kao da se, da, kao da se dalo u okviru kohezijske politike i ona podliježe pravilima o državnim potporama. Na jednoj od radionica iznesen je prijedlog da se razmisli o eventualno skupnom, skupnom izuzeća i za kohezijsku politiku i za državne potpore za ona područja gdje postoje velika povezanost između europskih ciljeva i, provedbe, i ciljeva provedbe određenog projekta. Onda imate projekte zajedničke akcijske planove. Vrlo često postoji nesigurnost o tome kako će revizori procijeniti post festum neki projekt. Dakle, trebalo bi u startu biti više e, jednostavnosti, pojednostavljenja e, i vidjeti kako će revizori to tumačiti u budućnosti jer revizori također neke stvari mogu tumačiti na različiti način i ako to pojednostavimo unaprijed to je dobro za korisnike i, i, i, na kraju smanjenje financijskih instrumenata o tome je također bilo riječi dugoročno kada govorimo moramo razmisliti od samog početka kako smanjiti obveze za pojedince tu je i pitanje jedinstvenog regulatornog okvira Dakle, pojednostavljenje ćemo moći postići tek kad budemo imali jednostavnija pravila e, i potrebna nam je također proporcion, više proporcionalnosti. E, što se tiče ekohezije, ekohezija je jako povezana s administrativnom složenošću. Ako ne smanjimo tu složenost, onda naravno ekohezija nema smisla i u tom smislu potvrđujemo ono što ste vi rekli. Mi ćemo sada napraviti izvješće e, ovoga ovo, onoga o čemu radimo. Sve ćemo podnijeti komisiji, to će sve biti dio našeg mišljenja o pojednostavljenju koje će Peter Oswald predstaviti nešto kasnije ove godine i vrlo će, nam, bit će nam drago da, da se vratimo u ovaj odbor da vam iznesemo rezultate koji su postignuti na političkoj razini tijekom e, slovačkog e, predsjedanja. Također nam je potrebna e, i prekogranična suradnja i tu osobito treba voditi računa o pravilima koja koje se odnose na državne potpore. Ali kao što rekoh, nešto više ćemo o tome u kasnije, odnosno u, drugom dijelu ili nešto kasnije ove godine. Obavijestit ćemo vas o tome tada. Hvala. Hvala kolega. Sada smo saslušali mišljenje svih stručnjaka, komisije, odbora regija, da li odbori zastupnici odbora regije imaju neke komentare? Gospodin Zeller? Hvala vam lijepa na naporu koji ste svi uložili. Žao mi je što ste ostraga, pa se ne mogu okrenuti, ne mogu govoriti u mikrofon i, govoriti, i gledati vas. Dakle, zahvaljujem na vašem trudu što ste nam prikazali e, svoje mišljenje vezano za ovo ovaj složeno, ovo složeno pitanje. Imam posebno pitanje za komisiju, međutim želio bih čuti i što e, misle ostali u prostoriji. Kao što je bilo sa pravilima o konkurentnosti, možda ćete se sjetiti da u prošlosti mnogi proizvodi koji su se prodavali iz jedne zemlje u drugu je blokirala zemlja u kojoj ih je trebalo prodati jer su primjenjivali drugačija pravila. Dakle, svaka zemlja imala svoja pravila. Bilo da se radilo o zdravstvenim pravilima, pravilima za sigurnost i sl. I onda e, na kraju je e, sud Europske unije izjavio da jedan e, nizozemski proizvod koji je bio u skladu sa pravilima u nizozemskoj mogao biti prodan i u recimo Bugarskoj zato što je došlo do eksante usklađivanja propisa u cijeloj Europi. Dakle, u drugoj u drugoj zemlji se nisu mogli nametnuti, e, nametnuti pravila o neusklađenosti jer su sve zemlje morale imati ista pravila. Dakle, ista stvar je sada vezana i za e, računovodstvo zemlje. Dakle, zemlje sada imaju jednaka pravila za računovodstvo. Dakle, sve uprave imaju računovodstva koje su onda u skladu sa propisima e, europskim propisima o računovodstvu. Kada se već to događa, zašto trebamo onda tražiti dodatna, dodatne izvješća e, prema različitim pravilima? Mislim da svi moramo se držati naših pravila za računovodstvo koja su homogenizirana sa pravilima Europske unije, a onda se može provesti nadzor. E, nacionalno tijelo će provoditi nadzor, a imat ćemo i ex post kontrole. I zato e, moramo na neki način prevladati e, to izvješćivanje, računovodstveno izvješćivanje i na taj način možemo to pojednostaviti jer ne moramo onda imati još posebna izvješća i morat ćemo izvijestiti na kraju krajeva o rezultatima. To jest da projekt e, ili nešto što je realizirano, bilo da se radi o nekom proizvodu sa europskim fondovima da ta stvar zaista postoji. Dakle, to je rezultat. Mislim da moramo ići u tom smjeru jer svaki puta kako bismo pojednostavili stvari mi izmišljamo nova pravila. Kao što smo učinili za tržišno natjecanje. Jedini način da možemo prodavati e, proizvode u drugoj zemlji bez poteškoća je da jednostavno vjerujemo jedni drugima. S obzirom da imamo jedinstveno tržište, svako proizvodi po svojim pravilima koji su već ex ante usklađeni s drugim e, pravilima, a to bi se trebalo, e, to bi se trebalo napraviti e, i uz takvo drastično pojednostavljenje pravila u tom području. Moramo reći da imam popis šest zastupnika od regiji koji će se javiti za riječ, te ću vas zamoliti da budete doista jako kratki. Gospodin Van Nistelro, evo, držite se minut, dva. Imate riječ. Najljepša hvala. Eto, sedam je sveti broj. Drago mi što smo imali toliko izlagača. No, mislim da je ovo vremen trenutak da se raspravlja o ovim rezultatima i doista sam sretan vidjeti da se ostvario toliki napredak glede opcija pojednostavljenja troškova i koji su pretočeni u e, regulative. Dakle, nisu samo kritike to i ostvaren doista stvari, stvarni napredak. Druga stvar, htjeli smo reći dakle, da namjeravamo napraviti velike promjene glede eksante uvjetovanosti i tematskih e, stvari kako bismo bili sigurni ono što proizvodimo i kad se osvrnem na ovu prvu godinu jako sporog napretka, to je kao nogometna utakmica. Evo, vidjeli smo četvrt sata, da li ćemo biti zadovoljni ili ne, to ćemo vidjeti za... malo kasnije kada vidimo rezultate. Sad imamo 20 milijardi koje su stavljene u rezervu Dakle, nitko ne govori o toj fazi koja je usmjerena na rezultate i partnerski sporazum, dakle, neko je to, neko se osvrnuo na tu temu. A sljedeće pitanje odnosi se na povjerenje i više nadzora. Evo, kada sam slušao komisiju, bio sam malo beznadan. Jer ovo je politika koju ćemo promjenjivati narednih 30 godina, zar ne? A, evo, ovdje je izvjestitelj rekao, mora se regulirati, neke stvari se dodaju, no gdje su onda greške? smo napravili u uredbi pravu stvar, gdje se može pojednostaviti? A što se tiče obzora 2020, doista mislim da pojednostavljenje, evo, tu konkretno u obzoru 2020, tu bismo trebali malo analizirati stvari, jer tu imamo stvarno dobre primjedbe o ocjeni tog programa od strane korisnika. Dakle, što se tiče učenja, ne radi se o tome da se stalno vrtimo u krug e, u kohezijskoj policiji, već treba malo izaći iz toga svega i vidjeti kako se općenito pristupa tome svemu. Dakle, jeste li razmotrili i druge politike? To bih htio znati. Hvala, gospodine Rop, imate riječ vi? Molim vas, budite kratki. Hvala, predsjedavajuća. Doista, vjerujem da je ova tema kojom se bavimo jako složena, no istovremeno i od velikog značaja, jer oni koji trebaju provoditi procedure suočeni su svakodnevno s problemima. Ja sam se bavio s takvim zahtjevima kada sam radio na općinskoj razini. Imam evo nekoliko opski. Najvažnija je činjenica da se da različiti fondovi imaju različita pravila i e, različite uvjete za prijavljivanje što čini život kandidata otežanim, a i e, nadzornim tijelima. Dakle, ne bi se trebalo govoriti ovdje o pojednostavljenju, već o poboljšanju pravila i ne bismo trebali duljiti, čekati dalje. Čim se vidi da nešto ne funkcionira, odmah bi to na tome trebalo intervenirati i poboljšati stvar. Čim se stvori novi fond, stvaraju se nova pravila. I ponovno, svi gube vrijeme kako bi morali naučiti to i prilagoditi se. A to je isto tako i tračenje financijskih e, sredstava. Dakle, postupak bi morao biti što jednostavniji moguć, optimalan i trebali bismo izbjegavati nepotrebne kontrole i uređivanje. Jer ako tu napravimo uštedu, onda ćemo imati više sredstava drugdje. Zatim, postupak provedbe mogao bi osloboditi one koji su sada pod eh, administrativnom opterećenjem i tako bi smo mogli ostvariti veću, bolju kakvoću uz manji napor. Jer moramo saznati da li ćemo polučiti dodanu vrijednost koju trebamo ostvariti. Još jedna stvar na koju želim ukazati je sljedeći. Neke države članice ponekad, kako bi izbjegle probleme, počinju prerevno donositi propise. No, zar ne bismo trebali postaviti jedan sustav koji bi trebao omogućiti da se donose dodatna pravila isključivo pod uvjetom da je to opravdano. Zatim još jedna stvar koja bi se mogla pojednostaviti jesu te smjernice. Nije dovoljno same uredbe i odredbe pojednostaviti, već treba stvari učiniti tako da sama komisija definira cilj pojednostavljenja bio sam donekle iznenađen kada je predsjednik komisije rekao da ne bismo trebali previše toga očekivati. Ja vjerujem da komisija treba poboljšati pravne tekstove kako bi se ostvarilo određene rezultate i na srednjoročnoj kontroli i kasnije da se to poboljša. Naša hvala, gospodine Roland, imate riječ? Ispričavam se predsjedavajući. Evo ja želim zahvaliti e, različitim e, izlagačima. Slažem se s onim što je rekla gospođa Moro koja je malo prije govorila i želim e, evo podijeliti jedno iskustvo i neke primjedbe. Evo, iskustvo je iskustvo gradonačelnika jedne regije Francuske u regiji i kao veliki broj kolega čujem ono što mnogi znaju, a to su disproporcionalni troškovi, ogromni dokumenti koje treba podastrijeti u kratkim rokovima. Dakle, sve u svemu to je jedna dosta loša slika e, te kompleksnosti situacije. Što se tiče same biti, evo, ako trebamo sve sažeti na jednu stvar, rekao bih da ono što nam se čini prioritetnim jeste da treba biti pragmatičan glede ovog pojednostavljenja. Pragmatičan to najprije znači da komisija, države članice i parlament trebaju surađivati i ne popuštati iskušenju da se prebacuje krivnja s jednih na druge, to se često radi, ali to ne rješava probleme. Korisnici čekaju konkretan napredak na terenu i na državama je, na komisiji i na parlamentu zajedno da poboljšavaju svoj rad i da se napreduje. Druga primjedba, sve s ciljem pragmatičnosti, moramo analizirati ono što nije funkcioniralo tijekom zadnje reforme, pa i unutar samog Europskog parlamenta koji ima svoj dio odgovornosti u složenosti koju evo ovdje danas prokazujemo. I treća stvar, ako želimo biti pragmatični, moramo biti pragmatični glede rokova. Ja sam e, jedan od onih koji smatraju da je ovo pitanje žurno dežurno je u ovom trenutku kada brojni korisnici okreću leđa kojeskoj politici, u ovoj trenutak i kada Britanci trebaju odlučiti o svojoj budućnosti, u ovaj trenutak kada euroskopticizam doseže nevjerojatne razmjere, vidimo rezultate na izborima u raznim državama članicama i ne smijemo smetnuti sume isto to da povrh e, administrativnih, odnosno upravnih e, problema i prekomjernog trošenja sredstava dovedeno je i u pitanje i vjerodostojnost e, naših ciljeva. I još zadnja stvar, budimo pragmatični i u našoj metodi. A to znači da bismo trebali identificirati, dakle, komisije i parlamenti trebali bi, trebali bi vidjeti koje su to učinkovite mjere bez dodatnih e, zakonodavnih e, akata, koji mogu biti brzo doneseni i vidjeti što je to što može biti odmah napravljeno, a što mora čekati 2020. jer prekomjerne promjene pravila mogu biti produktivne. Postoje neke stvari koje, ja mislim da je jako važno donijeti određene promjene prije 2020. i treba napraviti tu razliku između prije 2020. i 2020. Hvala. Sad gospođa Maletić, imate riječ. Najviše hvala predsjedavajuća. Hvala i današnjim gostima na jako dobrim izlaganjima i hvala što ste podijeli svoje iskustvo s nama. Želio bih reći da u biti tijekom financijskog razdoblja da smo uveliko promijenili kohezijsku politiku, a sada imamo e, donošenje proračuna utemljenog na e, rezultatima no, kad se osvrnemo na sustav kontrole i revizije, dalje gledamo e, stvarne troškove e, s, s jedne strane, a s druge strane rezultate i učinkovitost. Dakle, ne želimo ništa, jednu etapu preskočiti, onda samo dodajemo sloj na, dodatne slojeve na prethodne. Iz tog razloga nastaju problemi sa pojednostavljenjem, jer stvar nije pojednostavljena, već je samo usložena, istovremeno sve se kontrolira i u biti ništa ne mijenja. U biti mislim da bismo trebali malo više ovdje razmijeniti iskustva e, najbolje prakse među državnim članicama, malo bolje obučavanje, ali isto tako i veće čelništvo, jasnije čelništvo od strane komisije, jer komisija je tako, koja bi trebala reći državama članicama da se ne smiju plašiti koristeći e, opcije podnastavljenja troškova, jer imamo e, troškove koji se tiču rezultata, a ne stvarne troškove. I to je jako važno, jer konačni korisnici mogu drugačije definirati mješavinu troškova koje će kojima će ostvariti svoje ciljeve rezultate. A mi smo ti koji trebamo napraviti kontrolu i reviziju, i ne smijemo to sve pomiješati. I još jedna stvar je bila spomenuta, naime ovi različiti pristupi i način na koji se administracija boji onoga što će reći revizori ako slučajno daju konkretne smjernice korisnicima. U Hrvatskoj smo imali slučajeve u kojoj su predstavnici uprave rekli konačnim korisnicima da naprave određene stvari na konkretan način, onda su došli revizori koji su rekli da je to bilo krivo i da zbog toga novci moraju mora biti vraćeni. Dakle, tko je preuzeo rizik, a tko je krivac, konačni korisnici, a oni su ti koji moraju vratiti sredstva i mislim da je ovo površan pristup jer ne možemo sav rizik e, baciti na prebaciti na konačne korisnike neki rizik treba neke rizike bi trebalo preuzeti i e, upravljačka tijela hvala najprije hvala gospodin Zeller izvolite imate riječ E, hvala lijepa. Ako nemamo pravila kao prvo, onda ne možemo e, dalje raditi jer je to novac e, poreznih obveznika iz Europske unije i porezni obveznici moraju znati da je taj novac dobro potrošen kako bi postigli ciljeve koji, kao što mi volimo reći, su postavljeni za dodanu vrijednost Europske unije koja mora biti postignuta. Dakle, ako nemamo takve ciljeve, onda ne možemo e, ni raditi. Međutim, moramo se pitati koliko ciljeva moramo imati i koliko moramo osigurati da se oni ostvare. Implementacija kohezijskih e, e, fondova još uvijek ima stopu pogreške od 6% a to je više nego što je cilj koji je bio 2%. Međutim, dvije trećine tih pogrešaka događa se e, tijekom e, natječajnog postupka. Dakle, ako ste uključeni u provođenje takvog javnog natječaja, morate se pitati je li to namjerno, jesu li ljudi namjerno pokušavali dobiti nepravednu prednost kako bi e, dobili opskrbu iz regije i slično, ili e, je pogreška učinjena zato što e, ljudi ne poznaju dobro pravila. U prvom slučaju to je jasno protiv pravila. U drugom e, slučaju e, znači da e, administracija ili uprava mora paziti da dobro osposobi svoje osoblje kako bi ono moglo raditi u, u skladu s pravilima. Kriteriji za javnu nabavu su na nacionalnoj razini ili ako imate savezni sustav kao u Njemačkoj, onda svaka država mora imati e, svoj, svoja pravila javnog natječaja koje moraju poštovati. Dakle, ako e, se riješimo te dvije trećine pogreške, onda postižemo 2%, a to još uvijek nije zadovoljavajuće jer u savršenom svijetu ne bismo uopće imali pogrešaka. Stručnjaci stalno pišu nove i nove preporuke i predsjedatelj skupine na visokoj razini je rekao da uredba za strukturne e, fondove ima 270 stranica, znači da ima jako mnogo detalja i pojedinosti. Međutim, ako imamo još 880 stranica u delegiranim aktima, dakle tu imamo još 880 stranica e, tih e, smjernica, osim tih tih 270 stranica, to isto tako znači e, administrativno opterećenje. I ako ljudi koji se bave provedbom projekata, neki od njih kažu da je to toliko strašno da moraju pojedinačno zvati ljude kako bi znali jesu li dobro e, proveli mjere kada kada troše europske fondove. Dakle, moraju to dodatno provjeriti. Kada neka linija ne može biti financirana iz Europskog fonda, nego iz drugih izvora, onda dolazimo do apsurdnih zahtjeva. Srednji menadžment u tom postupku je obično odgovoran na lokalnoj razini za javni proračun i ako imate dvojbu o tome što će revizor reći i prije nego što e, se novac potroši na projekt, ako pokušavate na neki način e, predvidjeti budućnost, onda naravno da ćete čuvati taj novac Postoje ljudi koji unaprijed pokušavaju osposobiti svoje osoblje kako bi oni mogli predvidjeti što će reći revizor. I revizorski sud kaže da se želi usredotočiti više na rezultate, a ne toliko na sredstva za postizanje tih rezultata. Dakle, revizija usredotočena na rezultate je prioritet revizorskog suda međutim još uvijek smo uključeni u zajedničko upravljanje, još uvijek postoji e, zajednička odgovornost za nacionalno revizorsko tijelo, a iz iskustva znam i nadam se da će revizori e, ispraviti pogreške ukoliko one postoje, dakle za to je uopće i cilj e, samog, same revizije. Međutim, kada se radi o uvjetima u proračunu za pojedine fondove trebamo postići kompatibilnost kako bi oni koji znaju kako se recimo baviti sa fondom za regionalni razvoj mogu isto tako raditi i sa socijalnim fondom jer još uvijek nemamo tu razinu usporedivosti između tih e, fondova. Isto tako imamo fondove za istraživanje. Ukoliko se oni razviju u sličnu strukturu, onda smo napredovali. Međutim, još uvijek nismo stigli do, tako daleko. I svaki puta kada se susrećem sa strukturnim problemima, vidim da je još mnogo toga i mi i e, komisija moramo učiniti. Gospođa Damato. Hvala gospodine predsjedatelju. Svi se slažemo da postoji važnost za pojednostavljenje e, i ono što radi ova radna skupina. Međutim, ako idemo odmah na pitanja i kada govorimo o informacijskim e, uslugama moramo reći da mnoge države članica, posebno neke regije na jugu Europe i na periferiji Europe, obično nemaju e, infrastrukture e, koje su potrebne za provedbu e-gospodarenja e, ili e-vladanja zato govorim onima koji su ovdje nazočni mislite da trebamo veću pomoć za ovakvu realnost i e, jednu studiju posebno onih regija koje su bile manje razvijene od samog prvog programiranja a i dalje su manje razvijene govorimo i o tome da dijelimo najbolje prakse sada govorimo da dijelimo i loša iskustva sa ciljem da izbjegnemo daljnja, e, daljnja kašnjenja u uvođenju vladanja. Međutim, imam spontano pitanje, posebno kada se radi o kašnjenju. Danas analiziramo dokumente koji su dosta detaljni i e, na neki način radimo prve korake prema 2020. godine. Međutim, moramo biti iskreni i reći da nije normalno da imamo još uvijek regije, recimo u e, Italiji koji još uvijek e, bilježe velika kašnjenja u plaćanju. Dakle, koje metode imate na umu za zatvaranje starih e, e, programskih razdoblja od 2007. do 2013. Jer ako ne idemo u fazama, mislim da ćemo doći zaista do Europe dvije dviju brzina. Kada govorimo o opciji pojednostavljivanja troškova, to su prihvatljivi troškovi koji se e, temelji na jednoj metodi izračuna. Imate li kakve e, prijedloge kako ćemo riješiti te e, pojednostavljene kostove i, e, i pravila o državnim potporama i javnim natječajima jer mislim da to trebamo dodatno analizirati. Isto tako kako napraviti razliku između koncepata pogreške i e, namjerne prijevare. Na kraju namjeravate li e, izmijeniti uredbu? Ova skupina na visokoj razini treba stvoriti e, određena preklapanja ili druge preporuke ili govorimo o izmjenama propisa ili ne govorimo o tome. Hvala lijepa. Posljednji govornik, e, gospođa Tomašić. Predsjednice, vrlo kratko, vrlo jasno. Imamo puno detalja u pravilima i onda je lakše praviti greške namjerne i nenamjerne. trebamo jednostavne procedure koje su iste za sve harmonizaciju terminologije da se jednostavno ne može tumačiti na različite načine ili kako kome odgovara bolja i jednostavnija povezanost svih struktura jer u svim ovim konfuznim procedurama ljudi se jednostavno izgube i griješe ili odustanu. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Željela bih podsjetiti sve e, članove odbora Regi e, da će prvi rezultati rada skupine na visokoj razini, odnosno oni su već poslani vama, tajništvo vam ih je poslalo, dakle obavješteni smo što se tiče rada skupine na visokoj razini Dakle, danas smo čuli e, različite pristupe, 30 minuta kasnimo, e, tako da vam moram svima zahvaliti, svim govornicima, svim sudionicima a, e, radionice. Zahvaljujem vam na zanimljivim prezentacijama. Mi sada moramo nastaviti sa svojim dnevnim redom. Pokušat ću se ovoga puta držati, to jest pokušat ću sve eh, po dnevnom redu završiti do kraja našeg eh, radnog dana. Sljedeća točka na dnevnom redu eh, jest izvješće odbora INI, Europska teritorijalna suradnja, najbolje prakse i inovativne mjere. Izvjestiteljica sam ja. Regi je nadležni odbor i moram vas samo podsjetiti da smo razgovarali o općoj strukturi i o smjernicama mojeg nacrta u prosincu. Molim vas Europska teritorijalna suradnja, bolje poznata kao Interreg, je jedna od dviju ciljeva kohezijske politike, e, čiji cilj je promicati e, gospodarski teritorijalni razvoj Europske unije u cjelini. U prosincu sam predstavila moj prve, prve opće smjernice nacrta izvješća i nakon što sam uzela u obzir vaše komentare, danas bih vam željela predstaviti nacrt izvješća u više pojedinosti i nadam se da ćemo imati dovoljno vremena za raspravu o tome. Predlažem nacrt za amandmane e, za to izvješće da bude u e, podne e, u srijedu 6. travnja kako bismo mogli glasovati na našem sastanku 24. svibnja. Dakle 6. travnja 24. svibnja glasovanje. Šesti, šesti. Dopustite mi da Nastavim na bugarskom kako bih vam predstavila nacrt izvješća. Dragi kolege, veliko mi je zadovoljstvo što mogu predstaviti moje izvješće o jednom od ciljeva kohezijske politike. Cilj je strategija Europa 2020. A drugo, drugi cilj je pojednostavljenje pravila i daljnji razvoj Interrega nakon 2020. godine. E, želim naglasiti da usprkos namjeri da vremenski plan usredotočimo na sadašnju situaciju to nije bilo moguće zato što e, nismo uspjeli sve završiti od prethodnog razdoblja planiranje nije dovršeno i spomenuti su e, programi pod e, sadašnjem e, programiranju i to uključuje i pregled najboljih praksi. svetenje na 25 godišnje. Naše izvješće se temelji na izvješću komisije i na izvješću država članica. I na ishodu da posađe informacijalnije Bileja za Interreg. Imamo jednu izjavu e, komisije i izjavu odbora regija. I tu imamo pregled povijesti Interrega, a imamo i zaključke Europskog vijeća. Postoji i jedna studija Eurobarometra o ponašanju građana koji žive u pograničnim područjima. i pitanje pojednostavljenja politika među regionalne suradnje i bolje pružanje informacija. Željela bih na početku se osredotočiti na prvo pitanje, a to je prekogranična suradnja. To e, prijenos inovacija bolje funkcionira. A isto tako imamo i e, poboljšanja u ekološkim, e, ekološkim izazovima, a i u prekograničnim partnerstvima. Prekogranična e, partnerstva podupiru inovacije i ekonomiju znanja. Poboljšan je prometni sustav kao i institucionalni kapaciteti. Gradovi i regije razmjenjuju najbolje prakse i na taj način poboljšavaju vlastite regionalne prakse. Ja sam dala popis e, konkretnih dobrih praksi u svom izvješću i bez obzira na činjenicu da Interreg je jedan od dva cilja kohezijske politike, proračun nije u skladu sa svim zahtjevima s kojima se suočavamo. Program, programi Interrega su dogovoreni u kasnijoj fazi, pa bih željela pozvati države članice da poduzmu korake kako bi osigurale provedbu tih programa. Razmjena podataka koje pokazuje da je potrebna prekogranična integracija. Sva tijela moraju biti uključena i moraju primjenjivati jedinstvene metode. Trebaju dobro strukturirano praćenje i programe za izvješćivanje. treba izraditi takve programe. A Interreg tu igra veliku ulogu kako bi se ostvarili ciljevi kohezijske politike. Provedena je studija o teritorijalnom scenariju i viziji Europe i to može biti e, dobar, dobar temelj u danjem razvoju naše e, kohezijske politike nakon 2020. godine. Imamo dva instrumenta, integrirano teritorijalno ulaganje i e, lokalni razvoj kojim upravlja zajednica. Sve to ne funkcionira sasvim dobro. Postoji jedan instrument e, za suradnju sa najudaljenijim regijama. Očigledno je da su strategije e, Interrega potrebne za e, integraciju, dakle i makroteritorijalne strategije imaju ulogu za rješavanje problema s kojima se suočavaju makroregije sa transregionalnom i prekograničnom suradnjom mi također trebamo uvesti poboljšanja, treba proširiti područje primjene. Mnoge regije se suočavaju s velikim izazovima. Postoji veliki migracijski pritisak i zato trebamo razmijeniti dobre prakse kako bismo riješili taj problem. sa inovacijama i prijenosom dobrih praksi strategije treba razviti strategije za pametnu specijalizaciju kao i mreže za razmjenu dobrih praksi. Postoje isto tako zajednički programi istraživanja i razvoja, partnerstva za suradnju Također bih e, potakla na donošenje prekograničnih strategija po pitanju e, specijalizacije tržišta. Europske udruge za prekograničnu suradnju su također važne. One pružaju fleksibilnost zajedno s platformama za e, višestruko upravljanje i se na... Ja potičem da se takve skupine osnuju u svakoj zemlji. Ta udruženja bi mogla se ugledati na model Luksemburga, Isto tako bi e, mogla koristiti i uredba o osnivanju europskih udruženja. Na taj način bi se mogli bolje rješavati e, problemi vezani za migracije. Postoji potreba da se donese i provede, e, provedu bolji financijski mehanizmi Europska investicijska banka bi mogla pružiti e, znanje i stručnost za plansko razdoblje 2007. do 2013. U tom razdoblju nije dana dovoljna pozornost završetku nekih e, programa vezanih za teritorijalnu suradnju. imamo mnoge različite financijske instrumente i na nacionalnoj razini. EFSI i Europska investicijska banka i tu mogu odigrati neku ulogu u odnosu na postojanje e, direktive e, Interrega provedba je previše složena Trebamo pojednostaviti te procese. A isto tako moramo pojednostaviti i zahtjeve koje dajemo korisnicima. Dakle, koje su naše preporuke onda za budućnost? Regionalna i teritorijalna suradnja dokazala je da je korisna i da je od interesa. Interreg mora biti E, zadržan kao jedan koristan instrument i trebamo imati prostora za planiranje takve suradnje i nakon 2020. godine. Treba dati veću vrijednost prekograničnoj suradnji. E, te programe treba e, rasporediti ne samo prema veličini stanovništva, nego trebamo primijeniti i druge kriterije. Trebamo strategije za pogranična područja. Kako bismo imali održivo, održiv i e, stalan rast e, u tim regijama. Isto tako trebamo razviti dalje instrumente i trebamo imati bliskiju suradnju sa Europskom investicijskom bankom. Prijedlog e, koji je dalo Luksemburško predsjedništvo treba pomnije razmotriti. a programe treba ocjenjivati na temelju njihovih ishoda. 2016. godine treba pokrenuti raspravu na razini Europske unije o razdoblju nakon 2020. godine. S obzirom da se razvila i e, i politika regionalnog razvoja, međutim ne postoji dovoljno vidljivosti za program Interreg. Bitnije je, važno je da te programe učinimo javnima. Trebamo posebne platforme i forume kako bi E, javnost bila bolje obavještena o korištenju tih regionalnih projekata. Želim zahvaliti svim kolegama i kolegicama koje su pružile informacije za moje izvješće. I očekujem e, povratne informacije mojih kolega i stručnjaka. Mislim da zajednički možemo izraditi jedno izvješće koje će e, utrti put. A sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni i započet ću sa gospođom Dančivom. Mulțumesc, doamna președintă. Cooperarea teritorială reprezintă unele... Hvala. Teritorijalna suradnja ključni je element E, cilja e, teritorijalnog razvoja u Europskoj uniji. Kroz ove programe radnici, različiti dionici mogu surađivati kako bi identificirali e, zajednička rješenja u područjima kao što su obalni razvoj, prekogranični razvoj, razvoj gospodarskih odnosa i stvaranje e, malih e, i srednjih poduzeća, odnosno njihova mreža i otvaranje novih usluga. Transport i energa, odnosno transportne i energetske mreže, okolišne politike, ulaganje u obrazovanje, istraživanje i razvoj, to su još neki primjeri koji ilustriraju te prioritete. E, s druge strane, različite regije različitih europskih država mogu se udružiti sa regijama drugih država članica e, kako bi zajednički pokrenuli efekte projekte koji su važni i za jedne i za druge treba također identificirati regije koje imaju najveće potrebe također je važno uključiti lokalne vlasti e, i nametnuti e, zajedničke e, standarde e, upravljanja i njihove evaluacije. Potrebni su nam konkretni rezultati i stvaranje sustava upravljanja, jedinstvenog sustava upravljanja. Ovakva suradnja daje priliku svakome i svugdje u Europi da sudjeluje na zajedničkom tržištu i da profitira od njegovih prednosti. Kohezijska politika i teritorijalna suradnja predstavljaju vidljivu stranu jedinstvenog tržišta kojemu je cilj održati održivi razvoj i omogućiti gospodarski razvoj u državama članicama. Cilj je također olakšati konkurentni položaj regionalnih ekonomija. To nam omogućava da dobijemo europske proizvode koje inače tržište ne može dobiti. Svaki teritorij ima svoju ulogu i svaki teritorij treba postati izvor razvoja u samome sebi kroz pravičnu raspodjelu gospodarskih aktivnosti. Nedavne gospodarske analize potvrdile su ovakav pristup kroz nekoliko istraživanja ta istraživanja pokazuju da je geografija doista važna i da regionalna politika može promijeniti stvari nabolje. Teritorijalna suradnja je također nužan okvir za uključivanje nacionalne, regionalne i lokalne vlasti u temeljene, u temeljene strategije i u stvaranje mreža koje idu dalje od fizičkih i političkih granica samih nacija. Iako ne postoji univerzalni recept za ovakvu suradnju i za politiku regionalnog, regionalnog razvoja, načela kao što su partnerstvo, transparentnost, subsidijarnost i sudjelovanje civilnog društva, objedinjuju se na skladan način. Osnaživanje partnerstva između privatnog i javnog sektora olakšat će decentralizaciju i aktivno sudjelovanje čitavog društva. Nadalje, ne smijemo zaboraviti da su regije Europe prisiljene prilagoditi se globalnom gospodarskom pritisku i klimatskim promjenama koje predstavljaju prijetnju za nekolicinu sektora, ali istovremeno predstavljaju priliku za druge. Demografske promjene, starenje stanovništva, to zahtjeva nove politike na tržištu rada e, također novi socijalni rizici koji su povezani sa gospodarskim promjenama zahtijevat će nove pristupe dok god europska unija ima težnje e, ona mora imati i pravu kohezijsku politiku koja će omogućiti postizanje ovih ciljeva jedna od stvari kojoj svi težimo jest zajednički napredak u, jedinstvenoj Europi. Želimo da Europa ima potrebna sredstva za budući gospodarski dinamični rast, rast i za visoku razinu zaposlenosti na održiv način. Napokon i na kraju krajeva Regije i gradovi su oni e, koji e, provode i ulaganja i nacionalne i lokalne politike i koji provode, koji provode zakonodavstvo. Ne smijemo ih zaboraviti. E, oni ne mogu biti samo gledači, puki promatrači, oni moraju biti aktivni sudionici kako bismo imali održivi razvoj u Europi. Hvala lijepo. Sada nastavljamo sa izvjestiteljem u sjeni, gospodin Rope. Ačiū pirmininkė. E, beveik kaip 20 metų buvęs pasienio savivaldybės meru noriu... Jesam sam bio, hvala, ja sam bio e, gradonačelnik grada na litvanskoj e, granici. On se nalazi na litvanskoj granici i želio bih zahvaliti gospođi Mihajlovoj na ovom izvješću, na nacrtu ovog izvješća. Suradnja, prekogranična suradnja je čimbenik koji nas osnažuje. To je pozitivan čimbenik ali moram izraziti svoju zabrinutost vezano za proračun koji je nedovoljan za, ovo područje. Mi očekujemo značajne korake od komisije. Želimo da se pravovremeno provedu mjere, uključujući i pojednostavljenje projektnih pravila. Imam i nekih zabrinutosti vezano za nacrt izvješća. Na primjer, prijedlog predviđa posebnu ulogu Europske investicijske banke. Financiranje Europske ove banke bilo bi dobro, ali s druge strane potrebno nam je više detalja. Odnosno kako smo predvidjeli konkretno tu ulogu te banke u teritorijalnoj suradnji. Mislim da bismo u ovom izvješću trebali naglasiti E, tendencije e, centralizacije teritorijalne suradnje e, težimo teritorijalne suradnje, ali vrlo često provedba ovakvih projekata dolazi iz središta iz centra u regijama mi naime nemamo stručnjake koji raspolažu potrebnim informacijama mi nemamo E, specifične i potrebne fondove koji bi financirali manje projekte i to bi bila dobra mjera za osnaživanje naših administrativnih kapaciteta. Trebali bismo integrirati teritorijalna ulaganja i naglasiti koliko je važno koliko su koliko je važno fokusirati aktivnosti blizu granica. Također trebamo osnažiti kapacitete u prekograničnim e, regijama kako bismo se nosili sa mjerama koje zahtjeva migrantska kriza. Države članice dodjeljuju 80% E, zapravo posvećuje 80% projekata e, onih, jedan, 11 prioriteta. To je zahtjev, ali nisam e, siguran je li komisija u pravu kada nam nameće ovakve zahtjeve. Također, volio bih da komisija procjeni je li ova inovacija tematske koncentracije bila u konačnici pozitivna ili nije. Gospodin Budući e, da e, zamjenjujem e, gospodina, naše, je poruka vrlo jasna. Ovo je jako dobro izvješće. To je glavna poruka. Nekoliko je stvari važno, a o tome je već bilo riječi danas poslijepodne. Dakle, važno je pojednostavljivanje, važno je također ovo što je ovi aspekti vezani uz vanjsku granicu. To je nešto što bismo trebali uzeti u obzir. To je također dio uredbe, onda su, su naravno rezultati i evaluacija. To su te četiri važne stvari. Osim toga trebali bismo bolje komunicirati. To je nešto što je blisko ljudima, e, teritorijalna suradnja ima čitav niz e, dobrih primjera kojima možemo pokazati e, građanima europsku dodanu vrijednost. E, postoji i poglavlje vašeg izvješća o budućnosti. Tu bismo mogli možda nešto naglasiti ili dodati u smislu da E, treba naglasiti vezu između e, teritorijalne kohezije i teritorijalne suradnje. Možda bismo trebali tu vezu jače naglasiti. Pogledajmo i europske ugovore. Teritorijalna kohezija je dodana e, kao treći dio europske socijalne i teritorijalne kohezije. Ako pogledate malo dublje, možda je zanimljivo vidjeti sljedeće. Kada, kada krenu nove rasprave o fondovima, o financiranju, Potrebne su nam politike koje se temelje na, koje su pokrenute, koje se pokreću inovacijama. Treba voditi računa i o malim i srednjim poduzećima, o socijalnim aspektima. Kada pogledate što je komisija učinila u svom izvješću, oni su nekako ostali izvan površine. U parlamentu su rekli da oni to ne prihvaćaju i da se želi staviti veći naglasnak na teritorijalnu dimenziju i zato bismo mogli to možda naglasiti ovom izvješću. Ako malo promislite vidjet ćete na ono što je doista dodana vrijednost to je taj prekogranični element, to je ta makroregionalna suradnja. U graničnim e, regijama Europa bi trebala pomoći više od onih 2,8% proračuna koji je predviđen. Dakle, ovo izvješće ako i 50% kohezijskog fonda potrošimo za teritorijalnu suradnju i njezine instrumente, mislim da bismo imali apsolutno dodanu vrijednost koja je veća i vjerojatno veća u odnosu na instrumente kojima sad raspolažemo. Ako komunicirate s kolegama u vašim klubovima u Europskom parlamentu o dodanoj vrijednosti, e, reći, ćete i treba reći da je teritorijalna prekogranična suradnja važna. E, dakle, regionalnu politiku mogu provoditi e, države članice, ali prekogranični element je nešto što bi trebao, trebao promovirati Europski parlament i čemu bismo trebali posvetiti instrumente. To se odnosi i na Irsku, o tome smo već razgovarali. No, ostalom, taj teritorijalni element je nešto što je sada na kraju krajeva i u ugovorima. Razmislimo malo o amandmanima. Mislim mislim da možemo i, i pred kolegama i pred građanima obraniti i važniju, ulogu teritorijalne suradnje kao, kao dijela teritorijalne kohezije. Dakle, e, to bismo mogli naglasiti u ovom posljednjem dijelu vašeg izvješća gdje govorite o budućnosti. Ja ću to rado staviti i u svoje izvješće, ako se slažete. Hvala lijepo. Gospođo Tomašić, u ime izvjestitelja Sjeni. Hvala lijepo. U ime našeg kolege koji je morao otići u svoj izborni okrug. Ja bih željela zahvaliti izvjestiteljici i našoj predsjednici na sjajnom izvješću i na sjajnim prijedlozima vezanim za ovaj odlični instrument. Doista granične regije Europske unije su među najčešće su zanemarivane e, i europska e, e, teritorijalna suradnja je osjetljiv instrument koji možemo dakle osjetiti i koja promiče dobre prakse i omogućuje regijama da rješavaju zajedničke probleme Dakle, teritorijalna suradnja osnažuje suradnju među gradovima i doprinosi projektima koji su vezani uz urbane politike. No ne zaboravimo da teritorijalna suradnja u Europskoj uniji još uvijek ima za cilj smanjiti jaz između regija osnažiti koheziju e, i, ohrabriti optimalni gospodarski e, razvoj zato se slažemo u mnogim područjima e, s izvjestiteljem osobito s izvjestiteljicom osobito u onim područjima gdje se govori o istraživanju i inovacijama teritorijalna kohezija i također zahtjeva i pojednostavljenje Znamo da e, teritorijalna suradnja donosi dodanu vrijednost, e, podupire mir, stabilnost, regionalnu integraciju i u okviru proširenja i europske politike susjedstva također je važna i to e, i, je u smislu širenja dobrih prakse. E, teritorijalna suradnja e, pretvara regije koje se nalaze uz vanjske ili unutarnje granice Europske unije u snažne gospodarska područja. Dakle, i dodatne, dodatne komentare iznijet ćemo u amandmanima. Hvala lijepo. Hvala lijepa. U e, razdoblju do 2013. imali smo e, nekoliko financiranja teritorijalnih projekata, bilo u državama članicama, bilo u onima koje nisu članice Europske unije. Većina tih projekata je bila vezana za 60 prekograničnih područja, a građani koji e, su stanovali tu iako smo imali dosta skroman proračun imali smo jako dobre i konkretne rezultate i napredovali smo i u sigurnosti prometa, e, obrazovanja, energije, zdravstva, e, osposobljavanja i tako smo i otvorili radna mjesta. Mislim da su posebno važni teritorijalni e, programi u programskom razdoblju od 2014. do 2020. ako uzmemo u obzir E, izazove i mogućnosti koje nam daje fenomen migracija. Temeljnu ulogu trebamo dati e, obnovljivim izvorima energijama i malim i srednjim poduzećima koji investiraju u ta područja. Ne slažemo se s nekim aspektima vašeg izvješća, posebno kada se radi o e, kasnom donošenju tih programa koji će imati kao posljedicu danja kašnjenja u novom programskom razdoblju, a isto tako e, nemamo pouzdane prekogranične podatke. I zato se mi pridružujemo vašem e, zahtjevu e, Eurostatu i komisiji kako bismo dobili podatke koji su pouzdani i sigurni. Trebamo naglasiti i oprez kada se radi o e, financijskim instrumentima koji su predloženi u nacrtu izvješća, posebno u e, stavcima 23 i 28, jer kao što smo naglasili u drugim prilikama, nije još dokazana dodana vrijednost tih instrumenata u kohezijskoj politici, a i uzevši u obzir da regionalne i lokalne vlasti imaju dosta velike poteškoće u korištenju tih sredstava. Ja se ispričavam ako ću morati napustiti raspravu prije kraja, međutim nisam računala na ovo kašnjenje, pa se već sada ispričavam. Hvala. Thank Hvala. Izvjestitelju sjeni gospodin Žuarište, izvolite. Hvala lijepo predsjednice. Samo nekoliko komentara vezano za tematsku koncentraciju. Mislim da bismo trebali imati komplementarnije ciljeve i trebali bismo uzeti u obzir različite e, situacije koje postoje. E, teritorijalna suradnja nije uzela u obzir i potrebu za e, pojednostavljenjem uvezano za neke prekogranične elemente. Naime, uredba je previše zahtjevna kad je riječ o kriterijima koje moraju ispuniti projekti. Mislim da teritorijalna suradnja neće biti uspješna ako ne uključimo građane i, i, i, gradove, odnosno općine. Oni od samog početka moraju biti uključeni. Što se tiče učinkovitosti i procesa evaluacije, mislim da je važno da osnažimo ulogu odbora regija u ovom području. Kad je riječ o financiranju sinergija, imamo dobre Imamo dobre načela općenito, ali ali ne možemo svesti kohezijsku politiku na nekakav investicijski fond. Zato mislim da bismo trebali dobro razmisliti o javno-privatnim partnerstvima. U Španjolskoj postoje primjeri E, javno privatnih partnerstava koji doista pobuđuju sumnju. Gospodin Jakovčić je sljedeći govornik. Poštovana gospođo predsjednice, dozvolite mi da se ja isto tako uključim u ovu raspravu. Naravno prije svega želim vam se zahvaliti na vašem angažmanu i onome što ste nam predstavili. Mislim da to sve ide u pravcu onoga što na neki način svi očekujemo da podcrtamo važnost teritorijalne suradnje u Europi Interreg je odigrao zaista sjajnu rolu u mnogim pograničnim područjima Europe i, to već e, više desetljeća i vjerujem da upravo zbog toga e, ovaj program treba snažno nastaviti, ali naravno dodati i nove dimenzije. Jedna od tih novih dimenzija je svakako i to što se pokušava stvoriti e, makroregije ja sam izvjestitelj za jadransku i jonsku makroregiju kao što vjerojatno znate kolegica bresso je za alpsku alpinsku regiju. E, mi ćemo imati raspravu naravno i o drugim e, tim inicijativama i tu vidim i mnoga rješenja ali vidim i e, mnoge probleme. naravno da ću napomenuti samo jedan mali primjer kao nešto o čemu moramo razgovarati jer teško je pronaći rješenje imamo često želju lokalnih vlasti koje su na dvije strane granice da se financiraju veliki projekti na primjer željeznički ili e, e, autoceste e, a onda države ne mogu naći međusobno rješenje ili ne žele financirati takve projekte. dakle postoji možda i obrnuti situacija. Hoću, rei reći da imamo u kreaciji niz mehanizama koji omogućavaju male prekogranične projekte omogućavaju velike prekogranične projekte kao što su znači, s jedne strane mali projekti koji idu uglavnom kroz e, male interrege do velikih projekata koji se naznačuju makroregionalnim strategijama mislim da će zadatak našeg odbora biti da pronađemo odgovarajuća rješenja kako bismo zaista ojačali teritorijalnu suradnju i to prekograničnu suradnju u europskoj uniji jer ona je na neki način glavni zalog naše zajedničke integracije i stvaranja onoga što želimo od europske unije. Thank you. Thank you very much, Mr. Naša hvala gospodin Zeller, izvolite. Mikrofon nije uključen. Hmm. Hvala predsjednice, hvala na ovom istrpnom izvješću. Svi aspekti teritorijalne suradnje su tu evidentirani. Brojne zemlje nastoje se zatvoriti za svojih nacionalnih granica, a to ide na uštrb graničnih regija, mnogi su to i rekli. Granične regije bilježe zastoj u razvoju, regije na obje strane granica mogu izvući dobit iz takve suradnje. Dakle, instrument e, za teritorijalnu suradnju je jako pozitivna stvar i to je nešto što treba pomoći financirati i pozdravljam sudjelovanje u ovome svemu udruge za međuregionalnu suradnju Mislim da je to nešto što može da se radi i na europskim vanjskim granicama ovakva vrsta pregranične suradnje. Mislim stoga da je jako važno da ovom izvješću pružimo publicitet koji zavređuje. Znamo da prekogranična suradnja i prekogranične regije i općine, da je to nešto što se na nacionalnim razinama gleda s određenom dozom sumnjičavosti. To su krajevi koji su žrtvama e, raznoraznih negativnih stava i trebamo pokazati i dokazati da prekogranične regije mogu funkcionirati, trebaju funkcionirati i nadam se da će ovo izvješće dati svoj doprinos e, kao stvorenju tog cilja. Sjećate se da je Luksemburgsko predsjedništvo usvojilo određene mjere glede poboljšavanja prekogranične suradnje. Sada više nismo pod luksemburškim predsjedništvom, već pod nizozemskim predsjedništvom i doista se nadam da će trenutno i vijeće predsjedništva i buduća predsjedništva nastavljati raditi na ovome. Hvala, najviše hvala. Ne vidim da se još itko javlja za riječ. Sada ću predati riječ predstavnici Europske komisije, gospođi Agnes Monfred. Izvolite, imate riječ. Hvala, predsjedavajuća. Mi doista pozdravljam ovo izvješće, ne možemo se više složiti s vama sa dodanom vrijednosti europske pregranične suradnje i mislimo da e, ovo izvješće nastupa doista pravovremeno, ne samo zato što će utjecati na srednjoročno ni pregled, e, već kao što znate, Euro, Europska teritorijalna suradnja Interreg ne tiče se srednjoročnog E, pregleda, no kažem da je pravovremeno jer nastupa pravom trenutku za pripremu sljedećeg višeg godišnjeg financijskog okvira i svega što treba proizaći iz toga. Dakle, glede preporuke 37. mi nemamo stava glede proračunskih sredstava koja treba dodijeliti, ali možete biti sigurni, kao što smo rekli tijekom prve rasprave krajem 2015. Što se tiče e, preuzetih e, obveza, mi smo e, dakle koje su bile odlučene 2011. godine, mi smo se zalagali za pravednu raspodjelu sredstava Mm, za potrebe granica. Kad se kaže potrebe granica, tu se misli i na hendikep koje treba prevazići i potencijale koje treba iskoristiti. To je jako teško, naravno, stvariti. i kao što ste rekli, nemamo nikakvih prekograničnih podataka, kamoli e, transnacionalnih, no mi smo se želili maksimalno fokusirati na znanstvene, znanstveno temeljene podatke kako bismo imali i izradili određenu strategiju i ako dakle to je plan a kada bude ova studija gotova krajem godine mi ćemo podnijeti izvješće o napretku na temelju iskustva možemo potvrditi također da nije jednostavno raditi u prekograničnom kontekstu, tako da je to nešto dodaje samo dodatnu poteškoću, no to je jedan veliki izazov za budući rad. Kada je riječ o preporuci 41. i prijedlog Luksemburskog predsjedništva, poslije još jedna studija, kao što znate, povjerenica Krecu je pokrenula prošle godine dvijegodišnju studiju. Sada smo, dakle, nakon godinu dana napravili inventar eh, graničnih prepreka. Etapa druga je započela, no eh, prva prepreka jeste eh, mobilnost radnika. Mm, u drugoj etapi vraća se o tome da se vidi kako riješiti sve te poteškoće, koje su najbolje prakse, koje su ponuđene postojeće mogućnosti. Luksemburg kao predsjedništvo ponudilo je e, niz e, rješenja. Cilj komisije jeste da se početkom 2017. godine predstavi dokument na temu tih mogućih rješenja i to na svim razinama. Ne radi se tu samo o komisiji, već tu radi o više razinskom e, pristupu. Konačno, kada je riječ o vidljivosti, odnosno preglednosti ostvarenja u oblasti Interreg, sa zadovoljstvom mogu reći da e, su proračunska sredstva koja su stavljena na online, dakle popis projekata e, imamo otvoren popis i ja mogu samo ohrabriti europske zastupnike da koriste tu kartu projekata da vide koja su e, koja su e, koji su projekti ostvareni. To je potpredsjednica Georgijeva tražila i mi smo to započeli i stalno unosimo nove podatke. Evo, jedna od prvih stvari koja mi padne, koja je uneseno tu jeste e, deminiranje granice između Mađarske i Hrvatske, zatim radimo isto tako na granici između Rumunjske i Srbije i isto ima čitav niz primjera koje možete iskoristiti i koje možete vidjeti. Evo, mislim da sam pokrila većinu ovih stvari. Određena su razjašnjenja zatražena glede migracije. Povjerenica Krecu pozvala je e, na države članice da koriste fondove onakvim kakvim jesu sa onim mogućnostima koje su na raspolaganju. A tu konkretno mislim na 11 e, tematskih ciljeva s ciljem da se e, poboljša integracija migranata. Tri tematska cilja e, identificirana su kao tematska cilja ciljevi koji mogu doista pomoći 8, 9 i 10. A što se interega tiče konkretno, tu se radi o suradnji između građana i institucija i to su neke od e, mjera koje odmah mogu nastupiti i pomoći. Nadamo se da ćemo moći predstaviti konkretne projekte jako brzo. No, raspisani su natječaji. Postoje su u prošlosti neki projekti koji su tu i koji koriste kao nadahnuće za buduće projekte koji će pomoći migrantima. Hvala. Hvala vama, hvala na svim komentarima i jako zanimljivim prijedlozima. Najviše hvala na sudjelovanju u raspravi o ovom izvješću. Očekujem e, amandmane. Podsjećam da je šesti travanj rok za dostavljanje amandmana. A sada idemo dalje s dnevnim redom. Imamo usmeno pitanje o Luci, je predložila gospođa Maletić u ime kluba zastupnika Puča na obrzanju provedbe kohezijske politike. Sam želim da ova pitanja su pod pravilom 128. našeg poslovnika te smo odlučili zajedno s koordinatorima Znate da imamo zasebno pravilo u odboru regi. Dakle, odlučili smo kako pristupiti pitanjima i zahtjevima za rezolucije i kako će s njima biti postupano u buduće. Dakle, ovo je prvi primjer. Dakle, gospođa Malotić, predajem vam riječ kako biste predstavili svoju ideju o ovom pitanju i zahtjevu za rezoluciju. Najprej hvala predsjednice. Najprije želim zahvaliti svim kolegama koji su podržali ovo pitanje. Jer smo već ranije raspravljali donekle o predloženim pitanjima. Dakle, sad imamo nacrt rezolucije koji je utemeljen upravo na ovom pitanju. Mislim da ova rezolucija i općenito tema ubrzanja provedbe kohezijske politike jest nešto što je doista žurno u ovom trenutku, jer u biti ukoliko ne dođe do provedbe sada, onda ćemo zasigurno i definitivno izgubiti velika proračunska sredstva krajem 2017. i 2018. godine, jer se primjenjuje pravilo N plus 3 u koheziji za razdoblje 2014. i 2020. Tako da mislim da bismo se trebali pitati što je to što možemo poduzeti kako bismo pomogli državama članicama. Znam da sad netko mogao tvrditi, reći da li je njima doista potrebna pomoć i podrška i zašto se nisu sami pripremili pravovremeno. No, kad razmotrimo situaciju i vidimo što je poduzeto s novim financijskim okvirom za razdoblje 2014-2020 vidimo da su tu uključene, uvedene brojne novine za države članice koje onda nisu imale dostatno vrijeme da se pripreme jer smo mi e, uveli tematsku koncentraciju, e, usredotočenost na rezultate, bolje koordinaciju sa gospodarskom politikom, e, uspostavljene su mjere između EU prioriteta i regionalnih potreba, bolj, bolja, bolje koordinacija ESI fondova i tako dalje. Dakle, ako želimo da sve to provede na najbolji mogući način, e, na način da će operativni i treba znati da su operativni programi uvedeni i usvojeni jako kratko, jako kasno, krajem 2014. i početkom 2015. a sada gledamo provedbu ovoga svega. Dakle, u brojnim, ispostavlja se da u brojnim državama članicama nema nikakvih projekata koji su odobreni, možda samo 0,5% namijenjenih e, fondova za prvu godinu e, su iskorišteni. Tako da je sigurno da su nam potrebne dodatne mjere kako bismo e, izbjegli da se iskoriste ta sredstva. I to je razlog zašto smo tražili rezoluciju od komisije da pripreme detaljnu analizu rizika i sa e, naznačenim iznosima po državama članicama i mislim da Europski parlament ima pravo to saznati pravovremeno. Također tražimo da nastave sa e, task forceom koji je e, uveden za razdoblje od 2007. do 2013. no to nam isto potrebno i za razdoblje od 2014. do 2020. no Htjeli bismo da nam komisija predstavi plan djelovanja aktivnosti te radne skupine po državama članicama. Također bi trebali podnijeti izvješće parlamentu o e, namjerama, e, o tome kako namjeravaju pojačati administrativne kapacitete za provedbu i ocjenu, jer e, Administrativni kapaciteti su jedan od najvažnijih e, elemenata za pravovremenu provedbu ne, ičega i da se ubrzaju aktivnosti glede pojednostavljenja. Sada znamo da imamo e, plan djelovanja, odnosno akcijski plan koji se okončava 2019. sada je već kasno za to. Također bismo htjeli da nas e, Europska komisija obavijesti o mjerama koje namjeravaju poduzeti kako bi se u potpunosti proveo plan isplate za glede pročan, proračuna 2016. To je ono što se tiče backloga, jer sada imamo povećanje backloga, ali u buduće ćemo e, ponovno imati povećanje. Dakle, trebamo vidjeti sad kako e, stati tome u kraj, jer gubimo e, kredibilitet u kohezijskoj politici komisiji. Također treba pohrabriti i potaknuti države članice da provedu strukturne reforme i e, sustav upravljanja. Mislim da je komisija ta koja bi trebala poticati države članice u tome te e, dodjeljivati sredstva, dodijeliti sredstva Europskog socijalnog fonda za te aktivnosti. I zadnje pitanje za komisiju u okviru ove rezolucije je sljedeće. Mi smatramo da bi trebali više inzistirati na sudjelovanju Europske investicijske banke u pripremi i provedbi projekata jer u brojnim državama članicama postoje proračunska ograničenja i ne raspolažu dodatnim E, fiskalnim sredstvima za pripremu toga svega, zatim poslije toga e, u postupku sufinanciranja Europska investicijska banka je bila dobar instrument koji bi mogao pomoći tome svemu. Mi o tome razgovaramo, ali se ništa od toga ne, e, ne vidi u praksi. Tako da mislim da bi bilo dobro da imamo konkretne mjere s tim u vezi. I konačno, cilj je da se održi rasprava i da sve ove informacije Europski parlament dobije od komisije i na temelju toga onda dalje da vidimo da li je potrebno nešto mijenjati u uredbama. Jer smo uveli totalno nove elemente e, u ovom novom razdoblju, u tekućem razdoblju od 2014. do 2020. Tako da nam možda treba određena fleksibilnost kako bismo pomogli i, po, i potakli države da pravovremeno E, provedu te e, promjene i ostvare zadovoljavajuće rezultate. Hvala. Hvala najljepša kolege. Dobili ste prijedlog rezolucije u svojim e, dosijejima. Imate već dobili ste sve informacije s tim u vezi. Sad smo saslušali gospođu Maletić. Samo vas posjećam da imamo do i prvog ožujka u 12 sati da e, dostavimo određene amandmane ukoliko imate e, potrebe za tim. Onda e, u četvrtom mjesecu se o konačnom tekstu i prijedlogu rezolucije glasa u četvrtom mjesecu, a onda će to biti upućeno e, za dodjelu plenarnog zasjedanja na konferenciju predsjednika ne mislim da nam je potrebna rasprava, no ako želite nešto reći, izvolite gospodine Van Da, trebamo neko vrijeme za amandmane, međutim moramo vidjeti koji učinak e, ima ovo pitanje kao jedna brza metoda i ciljana metoda da dođemo do plenarnog zasjedanja. Mislim da uz vašu pomoć možemo to e, dobiti na zajedničkoj raspravi u svibnju. E, ima mnogo politika ovdje, međutim ako stavite prst e, tamo gdje, gdje zaista to boli, onda možemo uzeti razdoblje do 2014. gdje će postojati e, novac koji nije potrošen. Dakle, između 3 i 9 milijardi će se vratiti državama članicama, a to će završiti ove godine. E, zaista moramo prstom upriti upravo na financijski ishod politika. Ja to čitam u tekstu, ali ne osjećam da je to dovoljno jasno i, snažno izraženo. To ćemo trebati za glasovanje. Jer e, o mnogim drugim stvarima raspravljamo redovito, ali pitanje je zašto trebamo sada ovo pitanje riješiti jer ono utječe na prethodno razdoblje i trebamo akcijski plan. Neka komisija donese akcijski plan recimo za, i, za polovicu Italije ne postoje planovi koji se prevode. To je strašno. To je realnost. Zašto imamo ovo pitanje? Dakle, postoji potreba da ubrzamo sada, a ne da ubrzamo to pola godine kasnije kada to više neće utjecati na to. Mislim, sada je prilika jer to imamo ovdje, možemo o tome raspravljati odmah, na, kako bi odmah išli na plenarno zasjedanje. Dobro, pokušat ćemo to na bolji način učiniti. Željeli ste reći nešto, samo kratko vas molim. Pazite kako ćemo voditi ovu raspravu to kažem zbog ozbiljnosti same teme, jer ako moramo raspravljati o pojedinim zemljama, onda raspravljamo o pojedinim zemljama, raspravljamo o Italiji i o Italiji i o svim drugim zemljama koje su time pogođeni. Ali ako vodimo raspravu kao što ja mislim da bismo trebali o rizicima, o prethodnom upravljanju sredstvima i o budućem upravljanju, onda je to drugačija rasprava. Mislim da bi trebali to pojasniti i u trenutku kada spominjemo različite instrumente e, radne skupine ili kada govorimo o strukturnim reformama. Tu sada otvaram jednu temu koju sam otvorio e, više puta vezano za više e, drugih pitanja. Dakle, stavljamo strukturne reforme i pakt o stabilnosti i rastu i to povežemo za kohezijsku politiku. Ne želim sada otvarati tu raspravu, međutim želio bih da među nama to bude jasno. Hoćemo li razgovarati o pojedinim zemljama, ali onda razgovaramo o pojedinim zemljama, ali ako imamo raspravu koja poziva komisiju, onda ćemo to učiniti i putem amandmana. Hvala lijepa. To je svrha upravo amandmana u rezoluciji i pitanja zato što pokušavamo obuhvatiti sva mišljenja i izraditi zajedničko mišljenje odbora i zato ponavljam ponedjeljak 21. ožujka onda ćemo biti spremni glasovati u travnju i a donijeti to na sjednicu e, plenarnu sjednicu u svibnju Dakle, zatvaram javni dio sastanka, nastavljamo sa sastankom koordinatora. Mogu li zamoliti članove odbora koji nisu koordinatori da napuste prostoriju zato što imamo samo 25 minuta za taj sastanak. Hvala.